Uh, Dobar dan. Zamolit ću vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti sa ovim sastankom odbora za ženska pitanja i ravnopravnost polova. Govorit ću na portugalskom. Boa tarde a todos. Um, vamos dar início aos trabalhos Dobar dan svima. Možemo započeti s radnim dijelom današnjeg sastanka. Sastanak će biti od 15 sati do 18.30. Možemo započeti sa usvajanjem dnevnog reda. Ako nema primjedbi, možemo smatrati da je dnevni red usvojen. Druga točka na dnevnom redu je odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 30. 31. ožujka 2015. godine, 6. i 7. svibnja 2015. godine. Ako nema primjedbi, možemo smatrati da su zapisnici usvojeni. Idemo sada na treću točku na dnevnom redu, priopćenja predsjednice. Htjela sam vas obavijestiti o tome da smo imali zahtjev gospođe Morvaj. Ona je tražila da sudjeluje u misiji odbora FAM u Irskoj 24. i 25. rujna 2015. godine. Gospođa Morvaj je dala zahtjev da sudjeluje kao dodatni član na temelju članka 4.1b odluke predsjedništva i tako da smo imali pisani postupak među koordinatorima kako bi se odlučilo hoće li se odobriti zahtjev gospođe Morvaj. Većina koordinatora odbora FAM preporučila je da se ne odobri taj zahtjev. I zato je preporuka koordinatora sada pred vama i odobravamo taj prijedlog imajući u obzir ove informacije. Ako nitko ne želi uzeti riječ, idemo na drugo priopćenje. 26. svibnja izaslanstvo triju članova odbora za prava žene i ravnopravnost spolova otišlo je u Ženevu. Tu su u izaslanstvu bili članovi i izvjestitelji odbora koji su nadležni za digitalnu eru i osnaživanje žena u toj dobi. Teri Rentke, izvjestiteljica, tražila je da kratko obavijesti članove o rezultatima posjeta izaslanca. Zato dajem riječ na tri minute gospođi Teri Rentke, izvjestiteljici koja će rezimirati događaje Hvala. Možda neću trebati niti tri minute, ali htjela bih samo vrlo kratko reći o čemu smo raspravljali za vrijeme posjeta izaslanstva. Katrin Berder i iz kluba ALDE i druga članica iz kluba SND-a bile su nam, sa mnom u delegaciji. Mi smo govorili o internetu, ICT, ICT-u, informacijskom društvu UNESCO, UNCTAD i UN žene bili su prisjetni i jedno od pitanja koje je trebalo biti uključeno u naš posjet eh, bila je rodna ravnopravnost imat ćemo izvješće na vlastitu inicijativu o e, osnaživanju žena u digitalnom razdoblju i mi želimo e, vidjeti što je UN već učinio na ovom polju. Jer oni su već nešto učinili, već su dali mnogo prijedloga. Mi smo imali jako korisne sastanke sa ženama iz sektora ICT-a. One su bile e, poduzetnice, žene koje se bave raznim pitanjima koje rade u raznim tijelima UN-a. Vrlo kratko rečeno, na tom sastanku smo vidjeli da je UN već e, dosta toga poradio e, na pitanju digitalizacije i izobrazbe E, digitalno opismenjavanje za žene i pristup e, žena digitalnim medijima bile su važne teme. To su jedne od tema za koje ja smatram da će biti jako zanimljive za našu raspravu u pogledu posebice našeg izvješća. Imajući na umu naše prioritete, vjerujem da su svi članovi slanstva slažu s time da bismo trebali proširiti naše polje zanimanja i to je postalo jasno zato što tu dolazi i pitanje financiranja koja financijska sredstva žene mogu koristiti ako žele biti aktivne u sektoru ICT-a. Također jednakost plaća je važno pitanje zato što dolazi do velikog, velike razlike u plaćama između žena i muškaraca u tom sektoru. Kvote su još jedno pitanje. E, pogledajmo brojeve u Europskoj uniji e, žene u eh, upravnim odborama tvrtki koje se bave ICT-om su između 4 i 7%, to je jako mali postotak, trebamo to riješiti. Onda tu je i nasilje protiv žena, kibernetičko zlostavljanje i druga pitanja koja su prisutna na internetu, moramo se s njima pozabaviti. Imali smo važan sastanak s predstavnicama Međunarodne organizacije za rad. Govorili smo o digitalizaciji tržišta rada i kako to može utjecati na žene. To su pitanja o kojima bismo trebali razgovarati u sklopu izvješća na vlastitu inicijativu. Taj sastanak je bio jako korisan zato što smo otvorili raspravu o tome. Što se tiče negativnih strana ovog foruma, Unatoč tomu što smo se susrele sa jako emancipiranim ženama koje su aktivne u sektoru ICT-a, moram reći ipak da smo imali 12 osoba koje su govorile na tom panelu i sve osobe su bile muškarci. To sve jasno govori o situaciji emancipacije žena u tom sektoru i mi kao odbor FAM moramo svakako pokušati riješiti taj problem i to e, glasno reći. Vidim da su ovdje kolegice, možda bi oni htjeli nešto reći o tome, ali ako se nešto događa u vezi s time unutar vaših klubova, molim vas da me kontaktirate, ja sam jako zainteresirana za sve što mi imate za reći u tom pogledu. Hvala. Hvala vam. Gospođo Rajnke. Želi li netko još uzeti riječ? Možda netko tko je bio u izaslanstvu, gospođa Ward ili gospođa Burda? Ne. Dobro, zaključno dakle. Htjela sam vam reći da e, što se tiče postupka amandmana proračuna za 2016. godinu koordinatori su 6.5. na sastanku odlučili da će glasovati o amandmanima o proračunu već na sastanku 13. i 14. srpnja. Hvala. A sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. To je razmjena mišljenja o ženama koje rade u domaćinstvima i njegovateljicama u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je gospođa Kosadinka Kuneva, koju odmah dajem riječ kako bi mogla predstaviti ovaj projekt, nacrt. Hvala lijepa. Mm, jako mi je drago što ste mi e, dali priliku da sudjelujem u ovoj razmjeni mišljenja i zanimaju me vaše reakcije i vaši stavovi kako bi mogla izraditi tekst koji obuhvaća vaša stajališta i mišljenje kako bi mogli ugraditi razne aspekte ovog pitanja u ovaj dokument. Podsjetila bih na sljedeće. Ovdje se bavimo ženama koje rade u domaćinstvima e, i kao njegovateljce. E, mi smo ovdje savjetodavni odbor. I mm, žene koje rade u domaćinstvima i njegovateljice da, morat ćemo razmotriti e, jesu li, jesu li svi propisi provedeni u nacionalno pravu. No, mi smo se usredotočili na sljedeća, pitanja. Koja je žena rada u domaćinstvima? E, njega kod kuće, kakva je ta situacija, smatrali su još uvijek da bi se u prvom redu žene trebale baviti tim poslom njegom ili što se tiče čuvanja djece, e, javna infrastruktura, kakva je tu situacija. Postoje velike razlike između sjevera i juga u Europi i pitanje je tu isto kako izgleda najbolja praksa kakva je situacija u drugim zemljama, što bismo mogli poboljšati. Nadalje bih spomenula ove čekove posebne i to je vrlo otvoren, transparentan sustav koji vrlo dobro funkcionira Mm, mnogi doseljenici rade u domaćinstvima. I s tog stajališta su i važni. Je važan njihov doprinos doseljenicima. Znači nije teško naći tu vrstu posla. No moraju također prehraniti vlastitu obitelj i Mm. to je u nekoj, to je svojevrsna klopka zbog neformalnog karaktera ovog posla gdje rade često bez osiguranja e, bez doprinosa ne stvaraju prava na mirovinu tim radom to je u nekom smislu bačeno vrijeme s obzirom na sve to što sam spomenula. I sad se nastoji regulirati te struke. Neke zemlje su se pozabavili, pozabavile tim pitanjima, ali još nemamo e, zajednički okvir za ta pitanja, za rješavanje tih pitanja. Radi se tu o poštivanju prava radnika i zaposlenih moraju također imati pravo na dostojanstvenu mirovinu, e, razumne e, radne uvjete i tako dalje. Moramo također e, preispitati situaciju što se tiče ureda za rad u domaćinstvu. U mnogim zemljama se često krše prava onih koji rade u ovom sektoru. Mislim, na primjer, na, na, na poduzeća koja se u stvari sastoje od jedne jedne osobe. U kojoj mjeri su ti ljudi onda zaštićeni e, u socijalnom smislu? neprijavljeni zaposlenici, na primjer, e, nemaju pravo na obrazovanje, e, usavršavanje, rad u domaćinstvima, tu se radi često u vrlo slabim, lošim okolnostima, tu se također moraju poduzeti određene mjere zaštite, što se često ne čini. Udruge e, radnika se često zanemaruju ovo područje u stvari. Ovo su sve važne teme i važno je da se poboljša situacija. Ne smijemo ni zaboraviti sindikate i njihovu ulogu pritom ukazala bih e, zaključno na sljedeće. Neovisno o neovisno o raznim razlozima i aspektima je činjenica to da, da su tu žene poslodavci. taj se aspekt možda zanemario. Kada žene rade za nas, one nama omogućuju da mi da mi obavljamo druge poslove i da možda omogućavaju nam jedan socijalni život u stvari, društveni život i pitanje je smo li mi svjesni toga da ove žene rade bez da, bez da ostvaruju pritom neka socijalna prava, prava na mirovinu znači da se one e, one troše da bi nama bilo bolje. Znači da je tu, da se ovdje radi o slučaju nedostatne solidarnosti među ženama i tu također mi imamo određenu odgovornost zbog ove situacije kakva je. Žene koje rade u domaćinstvima moraju također ostvarivati prava na socijalnu zaštitu, na mirovinu i tako dalje i to zahtjeva mnogo truda, rada, osješćivanja, e, kako bismo ukazali na to što ovo znači. I važno je da, da poboljšamo ovu situaciju. Puno vam hvala. Muito bem, obrigada Hvala lijepa gospođo Kostandinka Kuneva. A sada otvaram raspravu u vezi sa ovim nacrtom izvješća. Tko želi uzeti riječ? Dajem odmah riječ gospođi Lot Fontanje. Señora presidenta, intervengo en nombre de mi compañera Rosa Estarás, que no puede estar Zahvaljujem. Govorim u ime gospođe Roza Zestara Sferagut koja danas nije prisutna. Odmah ću predstaviti e, ono što je kolegica htjela reći na današnjem sastanku. Postoji veza između plaćenog rada u domaćinstvu i neplaćenog rada. Pristup žena plaćenom radu izvan kućanstva doveo je do povećanja e, rada u kući koji je plaćen. Radnica u domaćinstvu može e, raditi za više poslodavaca. To znači da određeni poslovi su prvenstveno e, na djelomično radno vrijeme. Nekada se žena prijavljuje kao radnica. To znači da ona zarađuje ima dohodak. Ovakve žene se smatraju međutim inferiornim zato što se ne traži nikakvo obrazovanje poslodavac e, može tražiti osobu prema vlastitom nahođenju. Znači radi se o radnom mjestu koje nije jasno definirano. Mnogi poslodavci stvaraju određeni odnos e, sa ženom koja radi u kućanstvu, čak i emotivni odnos. Dakle, ne postoji jasnoća u privatnom sektoru e, o tome kakve trebaju biti karakteristike osoba koja dolazi izvan obitelji, a unutar obitelji vrši svoj posao često se posao vrši u privatnim kućanstvima, a to bi se trebalo priznati kao pravo pravcato radno mjesto. To priznanje je temeljno za radne uvjete i sati radnog vremena. Radi se o kvalificiranom radu. Unatoč tomu što neke žene vrše ovaj posao na temelju poslova koje su radile u svom kućanstvu. Na razini Europske unije trebamo normirati ovaj rad posebice kako bi neformalni rad postao regularan. U cijeloj Europi ovakve žene su predmetom diskriminacije što se tiče prava rada i socijalne zaštite. Osim činjenice da su plaće vrlo niske i pokrivaju samo na određen način socijalnu zaštitu, Moramo reći da vrlo često ovakve radnice nemaju zaštitu ni u slučaju da dobiju otkaz žene koje rade u domaćinstvima imaju zaštitu na temelju zakona o radu, ali ne u svim državama članicama. Na jugu i na zapadu Europske unije rad u kućanstvu ima određene propise i zaštićen je čak i kolektivnim ugovorom dok u e, Europi e, na istoku i u središnjoj Europi nemamo kvalitetne propise i zakon o radu je onaj koji se obično primjenjuju primjenjuje. E, rad u domaćinstvu e, tretira se na različit način u državama članicama, zakonodavstvo varira, a to znači da nema zaštite u slučaju otkaza i ugovori imaju kraće trajanje. Što se tiče maksimalnog broja radnih sati, nemamo rigorozno definiran broj i to je sve. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Nojhel ima riječ. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima, to je bilo vrlo zanimljivo. Spomenuli ste mnogo važnih točaka. Mi bismo još e, mogli razmisliti o tri dalje točke o kojima bismo trebali razgovarati u okviru ove teme. Tu se radi o nasilju protiv e, osoba koje su zaposlila u domaćinstvima, jer e, kada se živi u tako uskoj vezi u jednom domaćinstvu sa drugim članovima obitelji, onda se tu stvaraju posebni odnosi. Sigurno se ne mora uvijek spomenuti tema nasilja nad ženama kada se govori o ženama, ali ipak mislim da je ovdje tu važno. Druga tema, plaća. Kada žene rade u kućanstvima, onda se često tu naplaćuje i stanovanje i hrana i postavlja se pitanje je li to pravedno jer e, se isplaćuje plaća, a zatim se od toga oduzima na primjer polovica i da se treba pokriti stanovanje i hrana. I na taj način se ženama naknadno ponovno oduzima taj, taj novac iako dakle se isplaćuje jedna pravedna plaća, ona zapravo ne ostaje kod žena. I zanima me još isto tako i struktura ovog zanimanja o kojem se ženama radi. Radili se o ženama koje su normalne dobi ili se radi o vrlo mladim ženama koje imaju prvo iskustvo, prvo profesionalno iskustvo u domaćinstvima, to bi bile neke stvari koje bi mene zanimale. Hvala. Muito obrigada pelos seus contributos. Passo agora a palavra. Hvala. Gospođo Reintke, izvolite. Oh, I didn't think I, it would be so quick. Uh, uh, thanks. Uh... Hvala. Ja zamjenjujem kolegicu, kolegu, gospodina Urtasuna, e, koji mi je napisao nekoliko bilješki. Mislim da moramo podcrtati da smo jako zadovoljni što se raspravlja o ovom pitanju. Zahvaljujem gospođi Kuneva zato što smatramo da je to ključno pitanje. To se vrlo često događa ispod površine i ne dobiva pažnju koju bi trebalo dobiti. Samo nekoliko primjedbi. E, već ste spomenuli jako važna pitanja. Kao prvo, za naše jako važno, što ste vi već spomenuli, gospođu Kuneva je e, to što cijenimo ovaj posao. Zato što je jako važan za socijalnu inkluziju u našem društvu. To postaje sve važnije. Moramo dati potporu ljudima. E, događaju se demografske promjene u našem društvu. Znamo da tržište rada se mijenja i žene moraju više sudjelovati na tom tržištu i zato moramo dati pozitivan doprinos našem gospodarstvu i našem društvu općenito. Radi se o nečemu što još nije vidljivo u našem društvu. Druga točka, to je tema koja je vezana sa rodnom dimenzijom. 80% činstvu su migrantice i one osjećaju utjecaj ovih pitanja. I još nešto, one se često iskorištavaju, one su izložene e, maltretiranjima, iskorištavanju, e, tu imamo mnoge oblike iskorištavanja i moramo se dotaknuti toga pitanja. Što se tiče pitanja onoga što možemo učiniti, što možemo predložiti da bismo promijenili situaciju, mi svakako tražimo jamstvo jednakog tretmana među svim radnicima, dakle socijalni standardi, socijalna sigurnost, zaštita od svakog oblika iskorištavanja koje treba biti e, zagarantirano svim e, radnicama u domaćinstvima. To je ključno za naše društvo. I još posljednja primjedba, to je nešto jako važno. Samo četiri države članice Europske unije ratificirale su konvenciju Međunarodne organizacije za rad e, o e, radu u domaćinstvu. Mislimo da sve države članice trebaju ratificirati ovu konvenciju zato što bi to mogao biti prvi korak koji bi mogao zajamčiti zaštitu od iskorištavanja i koji bi mogao pokazati da cijenimo rad koje takve žene vrše na razini Europe i cijelog svijeta. Mislim da bi to bilo jako pozitivno. Zahvaljujem. Hvala, gospođa Besera, izvolite. Hvala. Gospođo Zuber. Zahvaljujem gospođi Kuneva na ovom izvješću o temi koja se tiče svih nas. Mi svi poznajemo nekoga tko radi u kućanstvu. Svi mi imamo neku osobu koja radi za nas u našoj kući, u našem stanu. Znamo u kojim uvjetima rade takve osobe. Htjela bih predstaviti nekoliko e, točaka gospođe Mlinar koja nije bila mogućnosti prisustvovati na današnjem sastanku. Ovo pitanje ima jako puno aspekata jer rad u domaćinstvu nije isto e, što i situacija radnica u domaćinstvu jer općenito gledano žene obavljaju rad u domaćinstvu bez obzira na to jesu li radnice u domaćinstvu ili nisu. 80% radnica u domaćinstvu su žene, tako je rekla kolegica i to je točno. Ali ovdje se govori o milijunima žena i djevojaka koje rade u domaćinstvu u privatnim domovima to e, je ključna uloga u našem društvu. E, žene tako mogu ući na tržište rada, mogu spojiti privatni život i profesionalni život. Ali tu postoji još jedno pitanje. Radi se o e, skupini radnica koja se najviše iskorištava. U konvenciji iz 2011. godine E, primijetili smo da je ratifikacija došla sa strane samo četiri država Europske unije. Zašto druge nisu ratificirale ovu konvenciju? Mislim da ovdje e, nema izgovora. Pitanje je zašto nije došlo do ratifikacije. Radi se samo o odlučnosti, radi se o volji. Mi trebamo to odmah zatražiti jer preuzete obveze treba poštivati države članice imaju već sve spremno na stolu jer konvencija postoji, treba je sada samo primijeniti. Kao što su kolegice i kolege rekli, jako je važno znati da e, radnici u domaćinstvu daju doprinos dobrostanju pojedinaca i čitavih obitelji. Tu su i demografske promjene zbog kojih se ovakva vrsta rada sve više traži. Radnici u domaćinstvu mogu vršiti razne poslove bez obzira je li to nešto što se radi uz samu kuću ili uz čuvanje djece ili starijih osoba ili osoba koje su ovisne o nečijoj pomoći. To je nešto više od običnog posla. Radi se o zadaći koja direktno uh, utječe na naše društvo. Važno je dakle stvoriti propise u ovom zanimanju. Radi se o nečemu što trebamo odmah poduzeti zato što svi mi vjerujemo u to da borba protiv trgovine ljudima mora se baviti i tim pitanjem. I posljednje što želim podcrtati, mislimo da je važno imati minimalnu dob za radnice u domaćinstvima kao i u drugim zanimanjima. Važno je zajamčiti da pristup u ovakvoj vrsti posla ne podrazumijeva to da se ženama i djevojkama negira temeljno pravo kao što je obrazovanje, na primjer. Postoji prioritet posebice u ovom odboru. Gospođa Rodriguez će o tome e, uskoro govoriti. Obrazovanje je temeljno pitanje za uključivanje žene, žena i zato e, moramo znati da ovakvo pravo može imati mnoge reperkusije. Još jedan važan aspekt je sljedeći. Vrlo često se u ovom području radi na crno. U mnogim državama članicama to utječe ne samo na radnike, nego i na e, prihode države zato što se radi o radu na crnom. Ne smijemo zaboraviti to da je rad u domaćinstvu vezan uz nacionalne politike za imigraciju. U mnogim državama propisi za rad u domaćinstvu su prilično rigorozni i mnoge radnice u domaćinstvu nisu prijavljene. Hvala što ste mi dali riječ da dam doprinos ovoj raspravi svojim prijedlozima. Moramo zapamtiti da se radi o jako važnom pitanju koje ima jako veliku važnost za gospodarstvo. Ovdje ima mnogo aspekta i nadam se da će moj doprinos omogućiti kvalitetno pisanje ovog izvješća. Hvala. E, Hvala vam, gospođo Pesera. Čuli smo sad razne doprinose, a budući se niko više ne javlja na riječ, molit ću gospođu Kostaninku Kunevu, našu izvjestiteljicu, ako se želi javiti, komentirati na doprinose našoj raspravi do koje smo čuli do sada. Da, hvala vam. Srdečno zahvaljujem na ovim primjedbama mogu se samo složiti s onome što smo čuli, a evo možda da, da mi nekoliko odgovora. Što se tiče naselja, naravno da ono postoji, to je fenomen kojeg poznajemo i kojeg će dalje biti sve dok ne reguliramo ovo zanimanje. Moramo imati zajedničke principe, zajedničke načela. Dok to ne napravimo, situacija će biti i dalje teška za žene. Njih se, na primjer, može iskorištavati. Ne mogu pregovarati često primjerice o plaći. žene iz raznih dobnih skupina su zaposlene u ovom zanimanju a naš je cilj da obuhvatimo i zaštitimo sve te skupine koji se ovime bave. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala lijepa. Imali smo dakle razmjenu mišljenja o ovome i sigurna sam da će to biti vrlo korisno za izradu nacrta mišljenja Zaprimili smo informaciju da ćemo raspravu o nacrtu mišljenja imati na sastanku između 14. i 15. rujna. Tako da sada možemo prijeći na petu točku dnevnog reda. Tu ćemo razmotriti amandmane koji su podneseni e, na izvješće osnaživanje djevojčica kroz obrazovanje u eu uniji. O ovom ćemo izvršu sutra glasovati u ovom odboru. A sada ćemo krenuti sa raspravom o odmanima. Kao prvo ću predati riječ našoj izvjestiteljici Liljani Rodriguez. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedniče. Ja ću isto tako govoriti na portugalskom jeziku. Htjela bih naglasiti da je prijevod dosta loš ovdje sa portugalskog. Dakle, riječ na portugalskom zapravo ne, održava odražava ono što se kaže na engleskom, dakle, ili na hrvatskom, dakle, osnaživanje, e, kapacitas tu se radi zapravo o stjecanju vještina, ne o osnaživanju. Dakle, moram reći da ovaj naslov loše preveden, ali e, ipak e, mislim želim zahvaliti svima onima koji su podnijeli amandmane i dali svoj doprinos ovom izvješću. To je bilo od ključne važnosti. Zaprimila sam 206 amandmana, što znači 206 novih ideja za ovo izvješće i na temelju toga smo usvojili 20 kompromisnih amandmana i to je najvjerojatnije bila i naša vrlo velika pobjeda. Dakle, to da se osiguramo da se s ovim zakonodavstvom koncentriramo na obrazovanje žena i djevojčica i na osnaživanje kroz obrazovanje. Imaćemo eh, još eh, sada i ovu ideju sa nacionalnom danom za obrazovanje žena Obrazovanje je alat pomoću kojeg stjecamo samopoštovanje. To je nešto što se ne može samo prikazati, to se mora doista i proći i stoga je važan dio obrazovanja upravo to osnaživanje. Ne smijemo tu pogriješiti, ne smijemo imati e, pristup obrazovanju sa vrha. Moramo poći od temelja, od dna, moramo imati dobre temelje, a u školama su učenici oni koji su najbolje pozicionirani da daju demokratski e, pristup obrazovanjima, no još uvijek imamo škole koje kakvoću ne svačaju vrlo važnom vrijednostu za demokratsku Europu. Obrazovanje je dakle vrlo važno, a i rodna ravnopravnost je vrlo važna u svim dijelovima obrazovanja. Mislim da je to nešto što ljudi vrlo rano nauče, vjerujem da svi imate iskustva s time Dakle, vrlo rano se već vidi da se djevojčice diskriminiraju u ovoj Europi u kojoj trenutno živimo, iako je ravnopravnost spolova jedno od naših temeljnih načela. Dakle, imamo i dalje dosta mnogo posla kada se radi o rodnoj jednakosti. Mi smo se zadali dva glavna cilja. Želimo imati rodnu jednakost i osnaživanje žene i djevojčica kroz obrazovanje i želimo isto tako podržati konvenciju koja govori o diskriminaciji žena, a imamo još i nekoliko dodatnih ciljeva. Želimo stvoriti dobro ozračje za rodnu jednakost. Želimo izvršiti procjenu kurikuluma i školskih programa, te želimo postići spolnu jednakost kada se radi o donošenju odluka unutar školama. Želimo da više žena ima odgovorne E, odgojna mjesta u školama i želimo demokratski pristup obrazovanju. Dakle, jednak i demokratski pristup obrazovanju. To su dakle vrlo važne mjere, a cilj je slijediti također i smjernice koje je izradilo Vijeće Europe. Što se tiče stema, te teme, dakle to je kratica sa za znanost, tehnologiju i matematiku. Treba potaknuti više djevojčica da krenu putem e, tih disciplina. Moramo pogledati e, kako se one školi obrazuju, moramo pogledati školske materijale. Moramo stvoriti kulturno ozračje u školama koje potiče srodnu jednakost. U to moramo također uključiti i roditelje. Moramo vidjeti i koji je postotak Eh, koji je postotak muškaraca i žena u ranom obrazovanju, a također treba dati dodatne doprinose i socijalno slabijim obiteljima kako bi djevojčice mogle što dulje ostati u školama. Imamo razne mjere na razini država članica, ali se moramo pobinuti da svi klubovi zastupnika ovdje u ovome sudjeluju. I to je do sada bio slučaj i vrlo mi je drago što se mnogi slažu sa mnom oko onih najvažnijih mjera koje treba poduzeti. Dakle, to su dobro obrazovanje e, i školovanje svih onih koji se bave ovim pitanjem. Zatim trebamo pogledati službene kurikulume u školama, ali su tako i takozvane tajne ili nevidljive kurikulume trebamo potaknuti pristup e, školovanju informacije o komunikacijskim tehnologijama. Postoji dosta toga što možemo poduzeti kako bismo potakli poduzetništvo žena. Moramo procijeniti e, obrazovni materijal kako bismo se pobrinuli da se načelo rodne jednakosti prožima u svim materijalima, kako bismo bili sigurni da ne postoji diskriminacija protiv svih ljudskih pića. Kurikulumi su najvažnija stvar, no mislim da moramo također uzeti u obzir i ovu ovaj loš prijevod portugalske riječi za osnaživanje koje sam spomenula. Ne želimo da se tolerira dominantnost jedne skupine drugom, želimo da Europa bude društvo u kojem će djevojčice i žene biti jednake mladim muškacima, dječacima i muškacima, bez toga nema rodne jednakosti. Ovo je dakle vrlo važno e, izvješće vezano za osnaživanje djevojčica, ali svi, muškarci i žene bi trebali podržati to izvješće. Ako ga svi ne podržimo, onda nema zapravo ni smisla govoriti o rodnoj jednakosti. Hvala svima koji su dali svoje doprinose. Ovo nije izvješće socijaldemokrata, to nije moje izvješće. Nismo imali onaj običajni jaz između ljevice i desnice. Ovo izvješće koje pripada svima nama i mislim da svi svačamo koliko je važno zaštititi žene i djevojčice u svijetu gdje i dalje imamo infanticide e, ženske djece. Moramo pomoći mladim djevojčicama da postanu snažne žene. Tome se doista nadam i nadam se da, da ćemo s ovim izvješćem postići taj cilj da se možemo boriti protiv krijumčarenja i trgovine mladim djevojčicama i ženama. Direktan pristup obrazovanju je ljudsko pravo, to je temeljno pravo za žene i djevojčice. Hvala vam lijepa. Hvala ti lijepa Liljana Rodrigeš. Mislim da su ovi komentari koji si iznijela o tome kako je preveden naslov na portugalski nešto čime će se tajništvo pozabaviti. A sada možemo prijeći na raspravu. Predajem riječ kao prvo gospođi Gal Pelc, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedniče. Kao prvo bih htjela srčno zahvaliti izvjestiteljici na suradnji. Suradnja je doista bila plodonosna, postigli smo važne rezultate, te e, ovo izvješće dobro ocrtava zapravo našu dobru suradnju i na tome se želim još jednom zahvaliti. Naš je zajednički cilj da obrazovane bude vrlo dobre kvalitete, a isto tako da imamo što veći pristup e, djevojčicama obrazovanju. Taj pristup obrazovanju je važan ne samo zbog toga što se tako djevojčice mogu bolje razviti, već i zbog toga što po mom mišljenju to može doprinijeti smanjenju siromaštvu, siromaštva obrazovanje i pristup obrazovanju su važni pokretači gospodarstva i obrazovanje, u tom, obrazovanje žene u tom kontekstu veoma važno. A tu možemo zapravo ulagati na vrlo učinkovit način. Pred nama je još mnogo posla i stoga je jako važno da ovdje razmišljamo na zajednički način, da imamo zajedničke stavove i da jedinstveno izradimo našu poruku te da doprinosimo time da ovdje ostvarimo konkretan napredak. Što se tiče mehanizama, mislim da su oni dosta važni za stvaranje rodne jednakosti i pokazatelji e, su ovdje vrlo važni. Potrebne su nam studije što se tiče učinaka ovih mjera a također je važno i naglasiti da su nam za to potrebni odgovarajući resursi. O ovom izvješću spominjemo i to je vrlo dobro i taj element. Dakle, tu se radi o resursima koje treba ustupiti Europska unija, koje trebamo zatim koristiti na učinkovit način. To je zapravo sve što sam htjela reći. Mislim da ovo izvješće ima vrlo dobar nivo, da je kvalitetno i zahvaljujem još jednom na suradnji. Hvala vam, gospođo Besera. Hvala vam, gospođo Zuber. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih naglasila da izrađujemo izvješća koje su dosta složena i koje pokazuju zatim različite aspekte. Ja mislim da je vrlo važno da ovdje zajedno radimo na ovome i gospođa Rodriguez je to već naglasila, da, no često se zatim događa da proizvodimo izvješća koja su vrlo opsežna, mislim imamo naravno tu i izvrsne ideje i zbog toga se veselim. Još jednom želim jasno reći koliko je, na primjer, bitno imati dan žena, imati slične E, slična događanja. To je nešto što moramo organizirati tu se uključuju i razni dionici. To je stvarno veoma važno. I ta poruka mora biti vrlo jasna, a to je da je obrazovanje ključni instrument za e, autonomiju, za neovisnost. To je ključno. Bez obrazovanja čovjek ne može biti autonoman, ne može biti samostalan. To je dakle ono što nam je potrebno. Za to e, nam je potrebno obrazovanje i to znači da sve djevojčice moraju imati pristup obrazovanju. A da nadležne, nadležne institucije moraju biti prilagođene djevojčicama i njihov sadržaj također. Mislim da ovdje doista moramo naglasiti koliko je važno da usvojimo ovo izvješće jer tu doista na vrlo detaljan i bogat način prikazujemo ovu tematiku i naglašavamo koliko je važna neovisnost i koliko je važno da primjerice e, kurikulumi imaju i e, predmet e, seksualnog odgoja, da se i taj predmet uključi u škole. Time se mogu informirati djevojčice i dječaci. Oni onda znaju o čemu se radi, znaju o čemu se radi kod tih promjena koje se kod njih događaju. Jer to je nešto što će ih zatim pratiti čitav život. Mislim da je tu važno nešto napraviti jer ako to ne uspijemo da nećemo uspjeti ukloniti tu diskriminaciju u školama. Isto tako je vrlo važno da se borimo protiv e, određenih predasuda koji dalje e, ustaju e, i u javnosti i u medijama i dalje postoje određeni stereotipi protiv djevojčica i žena, a isto tako i pri reklamama i reklamiranju. I tu moramo nešto napraviti. Mislim da se također trebamo osvrnuti na uloge koje imaju e, učitelji, odgajatelji i tu moramo imati bolju jednakost između muškaraca i žena. To znači da moramo imati jednu sveukupnu viziju, sveukupni pristup. Mislim, e, sveukupan pristup, to je možda jedna riječ koja je trenutno modi, ali mislim da je to pri ovoj temi doista vrlo važno. Hvala vam lijepa. Sada ću dati riječ Malin Hvala vam lijepa. Ja bih kao prvo htjela srdačno čestitati izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu i na ovom e, opsežnom pregledu kojeg nam je pružila, a postigli smo ovdje i vrlo dobre kompromise, to je jako lijepo. Kao i mnogi drugi, ja smatram da je obrazovni sustav izuzetno važan kako bismo mogli ostvariti napredak po pitanju rodne jednakosti. I dalje, govor, I dalje živimo u patrijarhalnom društvu i u proteklih sto godina se po tom pitanju nije mnogo toga promijenilo i stoga mislim da ovdje trebamo doista raditi na samim temeljima ako želimo proizvesti promjenu. Dakle, vrlo je važno da osnažimo ulogu žena i djevojčica, da pojačamo njihovu samostalnost, to je već rečeno, da imamo resurse za pedagoške projekte, za razbijanje stereotipova, to je nešto e, što dakle, su samo neki od važnih elemenata. Zatim isto tako naravno, i dobri radni uvjeti za one koji rade u obrazovnom sustavu. Još jednom hvala izvjestiteljici. Meni ostaju ipak nekoliko pitanja po kojima se još ne slažemo potpuno, ali to je vezano i uz ovo sadašnje glasovanje. Ja sam spomenula feminističku samoobranu, to je članak 132. Za mnoge je to možda nepoznat pojam, ali mislim da svi zapravo za to znaju. Sve osobe koje su odrastale kao djevojčice znaju da zapravo odrastaju sa određenom svakodnevnom strahu, strahu od mogućih napada. O tome se tu radi. I tu se radi zapravo o tome Um, kako možemo putem razgovora potaknuti bolju samoobranu žena, kako se one mogu bolje obraniti u svakodnevnom životu u društvu. Ne radi se samo tu o tijelu kao takvom, radi se o tome da e, djevojčice postanu svjesne sebe, svjesne sebe i kao čovjeka i to je isto tako dio toga saživanja i s tim je vezan dakle taj moj amandman 132. I e, za one koji to ne znaju, Švedska spada među dvije države koje je najviše razgradilo obrazovni sustav po ovom pitanju. Mi smo poduzeli mnogo mjera i nažalost je trenutno tako da nemaju sva djeca pristup našem obrazovnom sustavu nažalost smo poduzeli određene mjere koje su dovele do toga da se ne mogu podržati sva djeca. No mi želimo naglasiti da se ne može ovdje raditi o privatnom profitu. E, samo u Švedskoj i još jednoj zemlji postoje ti jako privatizirani školski sustavi i mislim da to treba prestati i mislim da ovdje trebamo nešto napraviti. Zatim, možda postoje i neki drugi dijelovi ovog izvješća, primjerice amandman 146. Tu se radi o pozitivnoj slici tih osoba. Možemo primijetiti da u određenim dijelovima društva, baš kod ovih osoba, imamo određene negativne posljedice po pitanju psihe. Dakle, radi se tu o homoseksualnosti. I tu je važno da širimo pozitivan imidž. To je ono najmanje što možemo učiniti za te osobe u našim društvima. I mislim da je to zapravo jednako važno kao i osnaživanje djevojčica. Sve u svemu, dakle, ovo je vrlo dobro mišljenje, dosta opsežno i vrlo mi je drago što ćemo sutra o tome glasovati i što ćemo zatim ići na glasovanju na plenarnu sjednicu. Hvala lijepo, Malen. A sada e, dajem riječ gospođe Renske iz Zelenih. Hvala puno. Mislim da je već jako puno važnih stvari ovdje kazano i u tom smislu posebno zahvaljujem izvjestiteljici, ali bih podvukla još jednu stvar koju je upravo gospođa Björk spomenula. Naime, za nas je važno u ovom izvješću uključiti situaciju LGBT zajednice, jer još uvijek imamo jako veliku, zabrinjavajuće veliku stopu samoubojstava u toj skupini i to pogotovo on mlade transseksualce koji najviše pogađa diskriminacija, proganjem, progon iz zlostavljanje unutar škola, unutar skupine mladih i zato je jako važno prvo za njih da postignu te ciljeve i da se postignu ti ciljevi koji su tu izneseni u izvješću. Mislim da to trebamo uključiti u e, pitanje koje govori o seksualnoj diversifikaciji, ako ćemo i kao e, uklanjanje svake, svakog, e, svakog Eh, razlikovanja i svakog progana različito orijentiranih ljudi, pogotovo seksualno. Mislim da je to u školama jako bitno, u obrazovnim institucijama imamo jako visoku stopu diskriminacije prema pripadnicima te skupine ljudi i mi bi se morali zauzeti za zaštitu i nediskriminaciju pripadnika tih skupina, pogotovo u mladoj dobi. Hvala. Hvala lijepo. A sada gospodin Kogan iz EFTD. Hvala lijepo predsjedavajuća. Ovo izvješće uključuje više poziva na e, izjednačavanje rodova i različito obrazovanje upravo o tom izjednačavanju istim pravima za sve rodove nego što bi to čovjek očekivao da će biti poziva za neke druga vrlo važna područja obrazovanja. Ja mislim da će stotine tisuća ljudi bit naših poreznih obveznika biti jako sretna što mi tako dobro e, koristimo novce koje dobivamo, ali najbolje stvari dolaze upravo amandmanima. U broju 20 kaže da imamo da treba okloniti svaku segregaciju ili razliku po spolovima, odnosno rodovima kod traženja poslova. Zatim, amandman 39 kaže da muškarci trebaju biti više involvirani u brigu o djeci i da treba doći do redistribucije zapravo brige za djecu unutar same obitelji. Europska unija nema nikakvih prava miješati se u privatne živote ili brakove, partnerstva i obitelji. Amandman 1.105 i dalje poziva na informativnu kampanju u kojoj bi se sve objasnilo kod početka i osnivanja obitelji. A broj 137 poziva na školu u kojoj će dječaci i djevojčice e, poštivati pravila novo nastalih obitelja i kako izgledaju nove obitelje. Ali vi nemate nikako pravo nastavu držati o tome i ti govoriti bilo kome kako treba obitelj osnovati, kako će voditi svoj život i onda ih još na to školovati o tome. To nemate pravo. Isto tako govorimo u sljedećim amandmanima o različitim obranama koje trebaju pojačati e, kod djevojčica i žena. Dakle, samo obrana je, ne znam zapravo, vi želite uključiti političku propagandu u te najnormalnije stvari i zašto pretvarate to pitanje samo obrane, stvarno jedno žestoko političko a zatim amandmani do broja 161, svi oni, čitav niz ih poziva na seksualni odgoj u školama. Europska unija, dame i gospodo, nema nikakvih prava miješati se u obrazovni sustav nacionalnih zemalja članica, to je isključivo njihova nadležnost. I na kraju Europska unija nema nikakvih nadležnosti i to mislim u svakom pogledu glede nacionalnih politika obrazovanja koji bi član, što bi trebali zastupnici dobro e, se prisjećati kada budu usvajali ovo izvješće i ove, ove, ove lude i sulude amandmane koji su ovdje izneseni. Oprostite, malo sam požurio. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. sada gospođa Petir iz... Izvolite željela bih se složiti s onima koji su rekli da ovo izvješće ima izuzetno loš prijevod pa tako je i sa hrvatskim prijevodom. molila bih službe da se ubuduće vodi e, više računa da prijevodi budu e, kvalitetniji kako bi se mogli što bolje razumjeti. E, također bih e, željela reći da mi je jasna intencija izvjestiteljice koja kroz ovo izvješće želi dati doprinos osnaživanju djevojčica obrazovanjem u europskoj uniji no isto tako mislim da e, je to dosta sklizak teren i da treba voditi računa kako iz naše želje da poboljšamo e, status djevojčica i njihov pristup obrazovanju ne bi ušli u nadležnosti država članica i e, poremetili ono što je jedan od temelja europske unije a to je supsidijarnost jer znamo da pitanje obrazovanja ali i pitanje obitelji je u nadležnosti država članica. E, također bih željela predložiti e, izvjestiteljici ja sam i podnijela e, amandman kojim mi se čini da bi bilo važno učvrstiti pravnu osnovu ovog izvješća i pronaći uporišta kad govorimo o obrazovanju djevojčica u konvencijama koje su važna. E, upravo za djevojčice. u mom amandmanu e, tražila sam da uvrstite e, pozivanje na konvenciju o dječjim pravima a ukoliko planirate ići na usmeni amandman možda bih to još sada i proširila ukoliko se slažete e, da se uvrsti u uvodni dio u recital e, osim poziva na konvenciju e, o dječjim pravima i poziv na deklaraciju o ljudskim pravima međunarodnu konvenciju o E, civilnim i političkim pravima i e, da se doda i protokol europske konvencije o ljudskim pravima. čini mi se da je važno sve te e, dokumente uvrstiti u ovakvo jedno izvješće i pozvati se na njih i voditi računa o njihovom poštivanju i primjeni kad govorimo o obrazovanju djevojčica. E, također je iz ovog izvješća izostavljeno nešto što ja osobno smatram e, prevažnim a takvo mišljenje prevladava i kod većine stanovnika republike hrvatske riječ je o tome da roditelji imaju e, pravo i odgovornost voditi računa o odgoju i razvoju svog djeteta i o osmišljavanju njihovog obrazovnog programa. to govori i članak eighteen konvencije o pravima djeteta a upravo u tom smislu sam ja i podnijela amandman broj seventy six jer ste vi iz svog izvješća možda nehotice izostavili upravo e, to pravo roditelja da oni e, imaju odgovornost za odgoj i razvoj djeteta i osmišljavanje i provođenje obrazovnih e, programa jer su oni E, roditelji ustvari ili zakonski skrbnici djece oni koji imaju primarnu odgovornost za odgoj i razvoj djeteta i njima je e, i temeljna briga E, također e, usmjerena prema dobrobiti njihove djece pa vas molim da prihvatite moj amandman i da to uvrstite u svoje izvješće e, zbog toga što je to i sastavni dio konvencija o kojima sam govorila ali i zbog toga što znamo da sve ono najvažnije što učimo učimo u svojim obiteljima učimo od svojih roditelja učimo upravo od njih kakvi ljudi trebamo biti a kasnije se to u školama nadograđuje. Hvala lijepo. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Eh, taktiež sa chcem eh, poďakovať za spoluprácu pani spravodajkyni aj ďalším. Hvala lijepo predsjedavajuća. Hvala lijepo našoj izvjestiteljici kao i svim izvjestiteljima iz Sjene na ovom izvješću. Mislim da svi zapravo gleda, želimo jednu izjednačenu situaciju između muškaraca i žena, između djevojčica i dječaka, pogotovo što se tiče obrazovanja i kako postići nakon toga kompletnu jednakost i istog prava za oba spola. A to je isto tako jako važno i kod smanjenja siromaštva kasnije. Mi doduše konkretno govorimo o djevojčicama, ali to će se odnositi i na dječake i na kasniji razvoj društva i smanjenje siromaštva. Prema tome puno hvala na tom izvješću i hvala puno na čitavom nizu amandmana koji su podneseni u kojima se govori o djevojčicama koje nemaju pristupa obrazovanju. Jako nam je drago da su ti elementi uneseni u izvješće, pa onda na tome posebno hvala, ali doista moramo biti vrlo pažljivi s našim prijetnjama ili zapravo rizicima, da tako više kažemo, ne našim prijetnjama, nego rizicima koji se ovdje nadvijaju nad nas, da zadiremo u, nadležnosti zemalja članica i kršimo naravno subsidijarnost pritom. Tu moramo jako paziti. Ovdje je to već više puta izneseno ili istina je, istina je naravno da je roditelj taj koji je uglavnom odgovoran i snosi prvu i glavnu odgovornost za odgoj i obrazovanje svoje djece. Zbog tome amandmani od 76 do 78 koji govore o, o ovome kao temeljnom pravu roditelja da odabere program obrazovni za svoj put obrazovanja svojeg djeteta E, mislim da je jako dobar, jer ne možemo naravno svu odgovornost prebaciti na škole i očekivati da se to deus ex machina riješi. A moj zadnji komentar odnese se na obitelj. Obitelj treba biti temelj, baza obrazovanju. Ja osobno, ja sam majka, imam troje djece. I znam da uglavnom to ovisi o odgoju i obrazovanju kod kuće i koje djeca dobivaju kod kuće i tu mislim i kako djevojčice tako i dječaci se kod kuće odgajaju i obrazuju prema tome i dječaci će kod kuća biti obrazovani i odgajani da poštuju djevojčice da ne rade podjele rada i tako dalje da u svemu sudjeluju to treba dakle kod kuće početi to naglašavam hvala sada za drugu rundu govornika imamo gospođu Beseru molimo vas ovo je sad vaše drugo javljanje pa molim onda budete brži i kraći sažeti. Da, hvala lijepo. Ja ću biti vrlo kratka. Razlika e, između izvješća i vremena u kojem živimo je ta da, da smo već u strategiji do, za razdoblje do 2020. već donijeli te glavne odluke koje predstavljaju kontekst za donošenje novih strateških odluka i to je vrlo bitno i za to da se utvrdi za šta će Evropska unija odlučiti. To sad onda nije baš riječ o kršenju supsidijarnosti ili zadiranju u nacionalna nacionalna prava ingerencije zemalja članica. Mi smo naime u toj strategiji vrlo jasno odredili dokle možemo ići i koje imamo zadaće i obveze, pogotovo na području školovanja, obrazovanja i odgoja. Tako da tu mislim da nije riječ o kršenju nužno subsidijarnosti. Hvala lijepo. Gospodine Coburn, nemamo puno vremena, pa ako ćete govoriti budete sažeti. Ja se obećavam da ću biti kratak i sažet. Samo sam htio odgovoriti. Iskreno, nije riječ o nadležnosti zemalja članica, nego je, mislim da se E, dakle ne može Evropska unija se zapravo miješati u, nadležnosti članica i da se miješa u, nekakve programe obrazovanja. Ja nisam nikada potpisao za Evropsku uniju zato da mi Evropska unija poslije sudjeluje o tome kako ću svoju djecu obrazovati, odgajati, da se miješa u nacionalne, najnacionalnije, najprivatnije stvari kao što je obitelj. Dakle, mislim da ova kuća se, ovaj visoki dom time uopće ne treba baviti, jer to ne treba Evropska unija činiti, ja to nisam zato nikad se ni pridružio Europskoj uniji. Dakle, mislim da treba čuvati nacionalne nadležnosti. Hvala lijepo, a sada nastavimo dalje sa komisijom. Komentare? Da, hvala. Ja sam Angela Selenos iz glavne uprave za odgoj obrazovanje i kulturu. Mislim, Europske komisije, mislim da je ovo jako, jako važno izvješće i vrlo smo sretni što smo vidjeli ovdje napredak koji je obilježen i koji je postignut. To je rad, to je veliki napor koji je identificirao glavne probleme i ukazao gdje bi su moguća rješenja. Pokazao je da se ravnopravnost spolova, odnosno rodova, neće postići slučajno, nego se na tome mora naporno raditi. Vidimo tri dimenzije i koje su tu bitne, dakle tu su prvenstveno preostali izazovi za europske obrazovne sustave koji postoje, gdje se šta tu zapravo su rizici za onda e, ravnopravnost spolova u tome. Onda vidimo gdje su tu glavni temeljni instrumente, to je temeljni instrument za transformaciju čitavog društva. I vidimo potom da je kolika je uloga obrazovanja i daljnje stručnog usavršavanja za međunarodnu suradnju, međunarodnu trgovinu, uopće za kompetitivnost Europe globalno kasnije. Stoga vam jako zahvaljujemo na ovom izvješću, ovim dosadašnjim naporima i očekujemo da vidimo konačnu verziju teksta i koji će biti rezultat konačnih vaših napora koje pozdravljamo. Hvala lijepo, ali ovdje je bio čitav niz pitanja koje je ovdje izneseno tijekom rasprave. Da li hoće izvjestiteljica odgovoriti na pitanja i komentare? Očito da se ne mogu pozabaviti svakim pojedinim komentarom koji je ovdje dan. I bila sam zapravo dosta iznenađena dok sam radila na tome, jer ja sam imala jako dobre radne odnose sa svim izvjestiteljima u sjeni i bila je zapravo, vodili smo vrlo civilizirane, vrlo pristojne rasprave u kojima smo razmjenjivali svoja mišljenja. I mislim da smo tu došli do bitnih rezultata za ovaj naš konačni proizvod koji smo vam prezentirali. Ali vjerujte, ovo izvješće se zaista ne trudi da ne želi miješati ni intervenirati u nacionalne nadležnosti. Mi radimo ovdje na preporukama, da bude stvar jasna. Mi uglavnom dajemo preporuke u vezi s onim što mislimo da je najbolje za male djevojčice i mlade žene, ako ćete i djevojke, i općenito tijekom njihovog obrazovanja i kako im pomoći. i što, što mislimo da je najbolje učiniti. Naravno da je pred nama još jako puno posla, morat ćemo puno toga u ovom prijedlogu teksta finalizirati, morat ćemo mnoge formulacije još jedanputa izbrusiti, i, ali mislim da su svi ovdje dali svoj doprinos našoj raspravi o toj temi i kao reakcija na ono što je rekla gospođa Bjork. Vidite, mi smo izmaknuli s teksta ove tečajeve samo obrane u onom smislu kako je to bilo prvenstveno prvotno navedeno. Mi smo tu popravili situaciju, jer mi smo naravno govorili o važnosti da se razviju sve vještine mladih djevojaka i djevojčica i željeli smo u to uključiti i njihove tjelesne e, sposobnosti i mogućnost da budu sigurnije. A zatim pitanje LGBT zajednice, tu smo zapravo imali zauzeli jedno kompromisno stajalište jer smo razmišljali da li bi zadržali jedan popis, ali kako ćemo uopće bilo kakav posvi kataloški navesti, kog ćemo izostaviti, kog uvrstiti. Pa smo na kraju otličili na ovu jednu kompromisnu poziciju. I mislim da je to vrlo jasno što smo iznijeli u izvješću. U tom smislu hvala puno svim kolegama koji su surađivali na ovom izvješću, na njihovim svima koji su svoje ideje iznijeli u ovo ili prijašnjim raspravama i nadam se da ćemo sutra imati pozitivne rezultate tijekom glasovanja. Hvala vam. Dakle, glasovanje će se održati sutra prije podne u 10 sati o ovom izvješću. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, broj 6 Molim, pitam sve koje žele uzeti riječ u ovoj raspravi da pristupe podiju. Sljedeća točka dnevnog reda tiče se razmjene mišljenja o smjernicama za integriranje dakle da se u humanitarne operacije preuzmu i različite akcije koje se razlikuju o tome su orijentirane prema spolovima, ovisno prema kojima se primjenjuje i koji ih primjenjuje. Dakle, rodno uvjetovano nasilje. U humanitarnim akcijama mi smo imali jednu razmjenu gledišta sa UNICEF-om o tome kako bi te nove smjernice prezentirali nove smjernice za uključivanje intervencija protiv rodno uvjetovanog nasilja u humanitarnim akcijama. Kako bi se upravo borili bolje protiv takvog rodno uvjetovanog nasilja. I zamolili smo da predsjednik odbora, to je gospođa Makovan, bude s nama, međutim gospođa Makovan nije bila u stanju biti nazočna, pa je onda nju zastupao potpredsjednik DVO, koji sjedi pored mene. Mislimo da ta razmjena mišljenja može pridonijeti generalnom radu odbora FAM e, i prvo na mišljenju koje preprema i predvodi odbor DEVE e za samit humanitarnim akcijama. Tu je riječ bila o svim mogućim izazovima šta se sve priječi humanitarnim akcijama globalno u najnovije vrijeme. I mi ćemo dakle mi raditi upravo na ovom intervenciji protiv rodno uvjetovanog nasilja. I naša kolegica iz SND-a skupine će voditi tu, dakle, naš taj, rad na tom doprinosu. Za početak rasprave riječ bih dala odmah potpredsjedniku DEVE odbora, gospodinu Steliju Skoluglu, koji kao što sam rekla sjedi ovdje pored mene. Hvala lijepo. Drage kolegice i dragi gosti, ja bih u ime odbora dva svima izrazio dobrodošlicu. Mislimo da su te nove smjernice koje se ovdje predstavljaju vrlo aktualne. Novosti i izvješća koja dobivamo, vijesti izvješća koje dobivamo o ljudima s terena nam to upravo govore. Jer vidite, iz tih izvješća imamo otprilike uvid u situaciju na terenu i vidimo i de facto smo i postajemo svjedoci velikih ljudskih tragedija kada su potrebne upravo humanitarne akcije globalne. Riječ je najčešće o situacijama sukoba koje su ljudi naravno izazvali. Već smo vidjeli u prošlosti što se događalo, a sada najnovija politička situacija sa najnovijim kriznim žarištima koje su Irak i Sirija, to posebno pokazuje tu situaciju. Pritom su žene i djevojke i djevojčice najizloženija skupina i njih najčešće najteže pogađaju nasilje tijekom takvih sukoba. One najviše pate u takvim sukobima i ratovima. Tu, postoje, tu dolazi do otmica, seksualnog izrabljivanja, silovanja, porobljavanja, trgovine ljudima, trgovine ženama, a zatim i prinudnih brakova. Takve stvari doznajemo i takve se stvari događaju i vidimo da je to krajnje aktualno i strašno hitno da se žene i djevojke zaštite. Svi ti sukobi kojima sudjamo i čiji smo svjedok, to nije nimalo neutralno, tu postoji različite posljedice, tu postoje i naravno različite su i posljedice, ovisno o tome protiv koga je nasilje primijenjeno i ko je stradao, da li su to bili muškarci ili žene, da li su bili dječaci ili djevojčice i tako. I zbog toga moramo i naše mjere promijeniti, zapravo ih, da kažemo, posebno zaštititi najveće žrtve, one koje to najteže pogađaju takvi sukobi, a to su, kao što smo rekli, žene i djevojčice. Stoga mislimo da su ove smjernice jedan vrlo koristan i dobar instrument u okviru naših ukupnih napora kako ovaj, pristupati humanitarnim krizama i kako poboljšati djelovanje u humanitarnim akcijama globalnim. Hvala, a tima riječ vraćam naše predsjedavajuće. Hvala. Drago mi je što ste danas ovdje s nama i mogu pozdraviti svakog od vas pojedinačno, ali odmah dajem riječ gospođi Gwen Lewis iz Ureda za hitne programe UNICEF. Imate riječ na 10 minuta. Uh, Hvala imam PowerPoint prezentaciju, tako da se nadam da ćete svi moći pratiti. Zahvaljujem što ste nas pozvali na ovaj sastanak. Ove smjernice su za nas jako važne i ključne su za UNICEF. Zato nam je drago što imamo priliku to vama predstaviti. Smjernice su važne za UNICEF u svim našim sektorima, a ne samo za rad s djecom. To uključuje djecu koju su pogodili konflikti, ali i prirodne katastrofe. Smjernice će biti usvojeno na visokoj razini sa strane humanitarne zajednice, a to je na razini stalnog odbora za međuagencijski rad. To znači da će tu biti uključena i zajednica nevladinih organizacija. proces koji smo poduzeli e, obuhvaćuje dvije godine, toliko nam je trebalo da razvijemo smjernice. I to zato što smo imali sveobuhvatan proces konzultacija gdje smo uključili stručnjake, ali smo također se konzultirali sa stručnjacima u pojedinim sektorima. Surađivali smo sa 66 država, dobili smo istraživanja iz 66 država, imali smo konzultacije na terenu, testiranja u Jordanu, Filipinima, u Kolumbiji, El Salvadoru i drugim državama. To je bio veliki proces i pokušali smo dobiti e, široko shvaćanje toga da sve te smjernice mogu koristiti države u kojima se odvijaju konflikti. E, ciljna skupina je e, svi oni koji se bave humanitarnom pomoći i prirodnim katastrofama kako bismo im pomogli da koordiniraju, prate i e, procjenjuju sve njihove akcije i u sklopu humanitarne pomoći. Radi se o sustavu za pojednostavljenje. Ne radi se samo za stručnjake koji se bave rodno uvjetovanom nasiljem, nego se radi o instrumentu koji može pomoći kod e, rješavanja ovog problema. Humanitarni ciklus treba se uvijek imati u obzir kod e, teme razvoja. Zato moramo shvatiti kako stvoriti otpornost s nacionalnim partnerima, kako možemo bolje surađivati, kako bismo dali potporu u upravljanju i dali odgovor na rodno uvjetovano nasilje. Još jedno pitanje koje ovdje premisa u ovim e, smjernicama jest da mi ne pokušavamo razviti nekakve podatke koji bi dokazali da je potrebno razviti e, borbu protiv rodnovitornog nasilja u nekim područjima, nego postoje neki sustavi koji su slabi i koje treba pratiti kako bismo dali podršku žrtvama. Mi nemamo ponekad podatke koje trebamo, ali e, mi pretpostavljamo da se rodno uvjetovano nasilje događa u Pakistanu za vrijeme poplava u Maliju se to dogodilo gdje su djevojčice e, bile podložne seksualnom maltretiranju, e, seksualno nasilje u Liberiji. Imamo slučajeve koji su dokumentirani. Neki su samo prepričani slučajevi, ali moramo u svakom slučaju pomoći žrtvama rodno nasilja i osigurati da se takvo nasilje ne događa nigdje. Ove smjernice u odnosu na druge smjernice koju e, je izdao naš odbor e, su da mi imamo puno šire područje, mi se koncentriramo nego na utjecaj konflikata na seksualno nasilje. To je još uvijek naš prioritet. Rodno uvjetovano nasilje poprima razne oblike. Imamo i razne oblike e, nasilne prostitucije, infanticid, trgovina ljudima, to su sve posljedice o kojima trebamo razgovarati i shvatiti kako možemo dati potporu rješavanju ovih problema u sklopu kvalitetnog e, planiranja aktivnosti. Što se tiče sadržaja, e, želim reći nešto o smjernicama. Rekli smo da imamo razne potrebe kod stanovništva, imamo razne dobne skupine, osobe s invaliditetom, LGBT zajednica, imamo razna ranjiva mjesta, ranjive skupine. Trebamo povećati osjetljivost na pitanje rodno nasilja. Moramo zajedno surađivati kako bismo imali kvalitetan odgovor u svim sektorima sigurnosti opskrbe hranom i e, drugim sektorima. Također se ovdje pozivamo na dvije različite vrste katastrofa, kako radimo u različitim scenarijima i kako možemo uključiti čitav ovaj rad u regularni ciklus programa za humanitarnu pomoć. E, svaki ciklus ima čeklistu i koja obuhvaća razna pitanja. Na primjer, nedavno u Nepalu smo imali e, potrese u Filipinima tajfun prošli godine. Vidjeli smo da je došlo do povećanja trgovine ljudima i to se obično događa kad dolazi do konflikata. U drugim aspektima se također pojavljuju humanitarna načela i ljudska prava. Moramo dati međunarodni okvir za e, humanitarnu obvezu rješavanja pitanja rodnog uvjetovanog nasilja. Imamo studije slučajeva i primjere kako bismo predstavili što je kritično u ovoj vrsti smjernica. Moramo pokušati navesti države da preuzmu odgovornost i da bolje usmjeravaju sredstva e, kojima se rješavaju potrebe osjetljivih skupina. Moramo primijetiti da sve to zahtijeva ekspertize u raznim sektorima u državama. Tako da moramo imati jasne informacije kako bi ljudi shvatili koji su sustavi upućivanja. E, moramo imati druge instrumente kao što je to rodni marker ili e, strategije zaštite. Indikatori i praćenje su stvarno važni i mi smo vidjeli da je jako teško dokazati da mi efektivno integriramo e, borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja u naše politike. Zato moramo osigurati da rodno uvjetovanje nasilje nije samo nešto što se jednom unese u politike, nego da se to održi s vremenom kako bismo pomogli stanovništvu. Zato mi to radimo sistematski i produljeno kroz vrijeme. Također imamo razne intervencije koje pomažu stanovništvu. Imamo i razne aktivnosti kako bismo vidjeli kako naši programi eh, se poboljšavaju i kako se približavamo općem cilju naših programa. To je jako važna komponenta i zato smo to htjeli podcrtati pred vama, zato što se na taj način donose promjene. Vidjet ćemo kakve će biti posljedice tih promjena. Htjela bih još vrlo kratko dati primjer onoga što mi podrazumijevamo pod e, doprinosom sektora e, u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ovdje se u ovim smjernicama govori o hrani. Vrlo često ako ne razmišljamo o svim rizicima u svim sektorima, može doći do negativnih posljedica. Na primjer, sigurnost opskrbe hranom može dovesti do e, forsirane ženitbe e, i zato moramo imati prioritet, a to treba biti ishrana mladih e, djevojčica. Nesigurnost treba ukloniti jer žene i djevojčice su obično odgovorne za hranu unutar domaćinstva. Mi smo vidjeli da postoje razni mehanizmi na primjer, u Južnom Sudanu imali smo kamp u kojem su žene, djevojčice živjele u teškim okolnostima. E, tu se dogodio slučaj e, seksualnog nasilja i djevojčice su trebale otići u školu za program. E, dogodilo se da su ih napali na putu prema školi i distribucija hrane je također važna. Neki dionici mogu biti isključeni iz procesa. To trebamo također uključiti u naš program. E, imamo također slučaj e, posude, ako je posuda prevelika ne može je žena prevesti kući i zato takva žena može biti predmetom napada. Evo samo nekoliko primjera naših preporuka e, kako bismo pomogli e, svim e, dionicima u sektorima da uključe intervenciju protiv nasilja u svoje djelovanje. E, sustav upućivanja je ovdje spomenut koji se može svakako provesti i u praksu kako bi se uzele u obzir sve osobe koje su žrtve nasilja. Ovo je samo početak, već dvije godine radimo na ovim smjernicama ali imamo i strategiju i implementacije. Naš je cilj da osiguramo e, program u svim hitnim stanjima i da se svi ti programi onda primijene u svim fazama sa strane svih dionika. Na taj način moramo smanjiti rizik i dati potporu dugoročnim rješenjima u intervencijama protiv rodno uvjetovanog nasilja. Imamo široku strategiju, e, neki partneri su ovdje danas, njihov je cilj promovirati naše ciljeve i dovesti ih do najviših razina politike. E, mi smatramo da smo vrlo dobri u ovom poslu, radimo u mnogim državama članicama i e, općenito na svjetskoj razini. Mi pokušavamo osigurati provedbu i pomažemo ljudima na terenu. Htjeli bismo imati i e, liniju za pomoć i provedbu, koja bi omogućila provedbu naših linija intervencije. Kako možemo osigurati da naše smjernice postanu konkretni prijedlozi, to je jedno od ključnih pitanja i važno je pratiti provedbu u raznim državama i kako možemo djelovati na vlade, to je također svima nama na umu. Važna je evaluacija jer moramo osigurati da e, učimo u realnom vremenu. Ovo je posljednji slajd koji prikazuje proces u kojem se sada nalazimo. E, ovdje imamo početak svega ovog u siječnju Imali smo razna pokretanja, na primjer e, interventnih timova. Nadamo se da ćemo imati mogućnost i pokazati razne studije slučajeva, jer je to dio načina na koji želimo napredovati u pisanju ovih smjernica. Hvala. Hvala, gospođo Luis. Hvala što ste izložili ovako zanimljive podatke. i zato se vraćamo u stvarnost, vidimo o kojem se problemu radi, vidimo kako konkretno trebamo rješavati pitanja. Sada dajem riječ gospođi Florici Fink Hoyer, koja je direktorice od, direktorica odjela za strategiju, politiku i međunarodnu suradnju e, opće uprave EHO. Imate sedam minuta. Hvala Moram reći da mi je jako drago što sam danas s vama kako bih dala potporu ne samo ovom odboru i odboru DEVE, nego općenito radu UNICEF-a. Mi vjerujemo stvarno u ovakav rad i zato nam je drago što smo partneri u prevenciji i u djelovanju protiv rodno uvjetovanog nasilja. Mislimo da je pokretanje ovih e, revidiranih smjernica e, odrađeno u pravo vrijeme, zato što imamo mnogo konflikata, mnogo prirodnih katastrofa, to znači da imamo jako visoku razinu ranjivih skupina to ne samo žena i djevojčica nego muškaraca i to starijih i mlađih muškaraca. Rodno uvjetovano nasilje raste, čuli smo od potpredsjednika odbora DEVEA da imamo e, jako teške događaje koje se e, odvijaju danas u svijetu i e, znamo da će se takvi teški slučajevi samo povećati. Počesti će učestali zbog ratova i zbog sukoba. Znamo e, da se vrlo često vode taktički ratovi na temelju nasilja. E, znamo da je terorizam sve jači trend i rodno uvjetovano nasilje koristi se kao sredstvo destabilizacije i zato su ove smjernice donesene u pravom trenutku. Mi e, dajemo našu potporu tomu zato što je cilj da imamo zajednički koncept zajednički je ključna riječ jer donori e, e, i odjel odakle ja dolazim je donor, donator, ali tu imamo i partnere za provedbu s kojima radimo, imamo i vlade. Svi ti dionici trebali bi primjenjivati ovakve standarde. To je važno zato što nas dovodi do efikasnosti u korištenju sredstava. E, čuli ste primjer u vezi sa hranom. I pokazuje nam da je jako važno uključiti rodno uvjetovano nasilje u sve politike u provedbi, na primjer, pomoći u pogledu hrane. Ali moramo govoriti i o e, poštivanju načela. I zato bismo mi htjeli promovirati standarde e, u sklopu onoga što mi zovemo e, svjetski summit un to je globalni summit koji će se održati 2016. godine i e, svakako će se govoriti o mjerenjima jer samo ako nešto možemo izmjeriti možemo nekoga uvjeriti da u programiranje i u ciklus programiranja treba uključiti e, smjernice za ovakva pitanja. To je jako važno za donatore, ne samo za nas nego i druge. E, trebamo biti uvjerljivi. Trebamo također e, pokušati uvjeriti sve veći broj dionika i zato podupirem e, pokretanje ovih smjernica. I nismo danas slučajno ovdje jer iz perspektive UN-a mi promoviramo politike koje i vi promovirate. Imamo politiku za rodnu ravnopravnost, ali ne radi se o politici na koju možemo zaboraviti. Radi se o okviru unutar kojeg mi želimo neka mjerenja, mi želimo mjerljive rezultate, a želimo partnere koji se bave provedbom da i oni to isto učine. Želimo imati program koji će uključiti rodno uvjetovano nasilje, odnosno intervenciju protiv njega. Moramo imati ciljene intervencije, posebice stvaranje kapaciteta. I želim dati nekoliko primjera o tome. Pogledajmo ciljano djelovanje na primjer slučaj Bangladeša ili drugih država kao što su Papua Nova Gvineja Imamo visoki broj žena koje su u Bangladešu, 87% žena su izložene eh, nasilju u obitelju. Kad eh, izađu, vrlo često eh, dožive razne oblike diskriminacije, nasilja, maltretiranja, napade, silovanje, Um, prisilni rad i neki drugi, obite, e, drugi oblik e, iskorištavanja. I zato mi želimo imati ciljano djelovanje kako bismo osvijestili društvo ali kako bismo osvijestili i ranjive skupine unutar stanovništva, na primjer e, službe koju pružaju zaštitu ženama o raznim mogućnostima intervencije. Možemo imati različita mišljenja o tome, ali to je oblik djelovanja e, o kojem ćete trebati i vi govoriti u sklopu vašeg djelovanja. Što se tiče e, uključivanja rodne dimenzije u politike, imali smo primjer pomoći e, u pribavljanju hrane kad se radi o sanitarnim uslugama, sanitarnoj pomoći i kad se radi o vodi kojom trebate obskrbiti e, stanovništvo. Vrlo često se treba spriječiti stvaranje e, opasne okoline za ranjive skupine kao što su mlade djevojčice ili dječaci. U krizi u Siriji trošimo 80 milijuna za ciljane e, programe protiv rodno nasilja koje provodi UNICEF, UNFP i međunarodni odbori. Ali smo također potrošili 33 milijuna na program uključivanja rodne perspektive. I ponovno potpredsjednik odbora DVA je rekao, dao nekoliko primjera toga zašto trebamo učiniti nešto više, trebamo dati e, pomoć u gotovini ženama i mladim e, djevojčicama koje u kampovima ne smiju biti natjerane na e, ranu udaju ili na prostituciju ili na druge oblike iskorištavanja. Također smo govorili o stvaranju kapaciteta. Nije dobro samo reći mi imamo ciljana djelovanja, nego trebamo također osigurati da naši partneri sudjeluju u tom djelovanju. Jedan primjer je financiranje projekta IOM-a koji e, spriječio iskorištavanje osam radnica. I to je jako važno zato što e, znači da uspostavljamo standard. Mi smo također e, izradili neke markere za standarde. Tako da imamo projektni ciklus i skupine e, koje su uključene. Ovdje su ranjive skupine žena i djevojčica. E, one su skupine koje se pita za mišljenje u vezi sa iskustvom i tako da onda možemo imati konkretna mjerenja. Evo još jednog primjera. E, drugi kolege iz drugih institucija koje se bave ljudskim pravima govorit će o svojim politikama, ali mi iz humanitarnog sektora promoviramo jedan element koji je jako važan, a to je naša koordinacija sa vojskom i suradnja s vojskom. Vi znate da UN ima mnoge vojne misije, o jednoj bih htjela govoriti, to je u Maliju, u Sahelu, gdje smo mi išli u kod vojske, kod kolega i rekli smo im da u njihovim programima i misijama trebaju imati uključeno rodno uvjetovano nasilje i trebaju uključiti rodnu perspektivu. Oni sada imaju mehanizme za uključivanje ove perspektive u razmještaju jedinica, ali Također e, smo uspjeli postaviti neke standarde za vojsku Malija. Mislim da je jako važno poštivanje uspostavljenih standarda. E, ima tu raznih perspektiva, raznih točka gledanja, ali e, stvaranje kapaciteta je svakako nešto na što treba ciljati i mislim da što se radi suradnje s vojskom, rekla sam dovoljno, nakon toga imat ćemo raspravu. Hvala. Muito obrigada. Um... Hvala. Sada dajem riječ gospođi Sjetske Steneker koja predstavlja UN-ov fond za stanovništvo. Imate pet minuta. Hvala. Slušala sam prethodnu govornicu i mislila sam da revidiranje ovih smjernica bilo je iz 2005. godine. Zapravo od 2005. do danas uradili smo mnogo toga. Ehm, čitavo područje rodno uvjetovanog nasilja nekada se smatralo područjem za stručnjake, ali nije bilo toliko interesa za ovaj problem kao što ga imamo danas. To je svakako pozitivan razvoj. U deset godina mnogi humanitarci su se počeli sve više zalagati, a UN je sada uspostavio e, predstavnika za konflikte, a Vijeće sigurnosti je donijelo rezolucije kojim se promovirao jači odgovor na rodno nasilje profesionalci sve više određuju ovaj, e, ovo područje kao područje njihove karijere. Za UNICEF je to veliki prioritet, a za nas je važan fokus zato što se uključuje kritični element našeg rada u e, reproduktivno zdravlje žene. E, osiguravamo na taj način jednakost e, mladih žena i dječaka i djevojčica i žena i muškaraca e, sa ciljem kvalitetne implementacije politika i programa. Tijekom godina stvorili smo kapacitete za rješavanje rodnovitovnog nasilja i hitnih stanja, uključujući i pomoć opće uprave EHO prije nekoliko godina. E, svi uredi u kriznim zemljama imaju i stručnjake za ovo pitanje i mehanizam za koordinaciju. Praktički se radi o svim državama koje imaju klaster za zaštitu. Od 2005. godine imamo razne intervencije. Tada su smjernice postale jedna vrsta priručnika za stručnjake koji se bave rodno uvjetovanim nasiljem, ali i za sve ostale koji su e, pokušali bolje shvatiti kako intervenirati u tom području. Ipak, e, evaluacija humanitarnog odgovora na hitna stanja pokazala je da minimalno djelovanje još uvijek se ne provodi E, sve više žena zbog toga izloženo je rodnovjetovanom nasilju. To je bio rezultat e, programa koji nije vodio računa o rodnoj perspektivi i nije imao na umu rizike s kojim se sučavaju djevojke i žene. Mislim da je jako važno spomenuti to da ove smjernice su rezultat velikog rada koji je trajao dvije godine. Surađivali su UNPA i UNICEF, ali to je bio i cilj 16 agencija, uključujući i agencije, UNHCR, e, FAO i tako dalje, ali i sve nevladine aktere u humanitarnoj pomoći Oxfam, Save the Children i druge organizacije. Drago nam je što smo bili dio ove priče i drago nam je što smo bili prisutni na terenu. Očekujemo da ćemo igrati važnu ulogu u primjeni ovih e, smjernica. Na razini država strategija provedbe, e, već je spomenuta u govoru moje kolegice, i ona se temelji na mehanizam koordinacije protiv rodno uvjetovanog nasilja. Obuhvaćaju se mnogi akteri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Biće ključno za sve te aktere da postoji vodeći e, subjekti u mnogim sektorima, posebice u uključivanju rodne perspektive. Strategija e, provedbe ima glavni cilj, a to je da se osigura da humanitarno programiranje u, se e, provede u praksi i to u svim sektorima, u svim fazama i sa strane svih dionika na način koji će smanjiti rizik, rizik promovirati i rješavanje i to na trajnoj razini problema rodno uvjetovanog nasilja. E, rodno uvjetovano nasilje ima svoje smjernice, a njihov je cilj da postignemo velike promjene. E, trebamo imati programe koje će se dosljedno primjenjivati u svim humanitarnim sektorima. I to ne samo u kriznim situacijama. E, trebamo obuhvatiti sve e, operatere u humanitarnoj pomoći koji će svakako povećati sigurnost i dobrobit djevojaka i žena jedno djelovanje UN-a, e, ne znam je li to realistično ili nije, ali jedna od ideja jest da se osigura da svi partneri koji surađuju s Europskom unijom i fondovima Europske unije primjenjuju ove smjernice. Na primjer, moglo bi se pokušati uključiti ih u rodni marker o kojem se već danas govorilo. Mislim i nadam se da će DG Eko i Europska unija moći dati jaku podršku ovim smjernicama, jer smjernice su samo smjernice i nisu ništa dok se ne primijene u praksi. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada ću predati riječ još jednom predstavniku jedne institucije Europske unije, gospođi Živki Petkovi, koja je savjetnica direktora o ljudskim pravima i demokraciji, te isto tako savjetnik za rodna pitanja pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Imate pet minuta, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Započela bih s time što bih zahvalila odboru FEM što su organizirali ovaj sastanak o rodnoj ravnopravnosti. Također bih zahvalila glavnoj upravi EKO i komisiji na njihovom vodstvu što se tiče promicanja rodne jednakosti, ali su tako i UNICEF-u i unpfe u što naporno rade na ovim smjernicama i na reviziji smjernica. Budući da pet minuta nije mnogo vremena, ja bih se dotočila malo na e, seksualno nasilje u zonama sukoba povezano sa vanjskim viđenjem toga. Europska unija je bila jako aktivna po tom pitanju i putem glavne uprave ECO u takozvanom Call for Actionu koji je 2013. godine uspostavljen pod vodstvom Ujedinog kraljevstva. Mi smo pratili tu inicijativu i tu smo bili vrlo važan partner kako visoka predstavnica, tako i e, posebna predstavnica za ljudska prava su zajedno sudjelovala na sastanku na vrhu u Londonu e, za prestanak e, rodno, rodno uvjetovnog nasilja. Tu smo govorili o podršci onima koji su postali žrtve tog zločina te o ukidanju nekažnjivosti za počinitelje. Nakon tog sastanka na vrhu u Londonu Europska unija je pripremila dokument gdje imamo popis eh, praktičnih aktivnosti što se tiče Europske unije u zonama sukoba. To je vrlo važan dokument zato što on obuhvaća sve, sva ona područja kada govorimo o rodno uvjetom naselju, e, bilo da se radi o tome da se događa u krizama, o humanitarnoj pomoći, a Forika je već pružila praktične primjere, prije svega kad se radi o civilnim i vojnim misijama, dakle što točno činimo po pitanju naših misija i operacija unutar zajedničke sigurnosno obojene politike i e, drago mi je što vas mogu obavijestiti da smo se usuglasili o tome da je Europska služba za vanjsko djelovanje pripremila temeljnu studiju koja će pogledati sve naše misije i operacije u okviru ZSOP-a da vidimo kako se pritom uzima u obzir ovo pitanje rodno uvjetovanog nasilja. Možda da Iskoristimo ovu priliku budući da je 2015. godina eh, i godina obljetnice UNV konvencije o pravima žena. Mi smo vrlo aktivno podržavali taj program. Također smo bili vrlo aktivni kada se radi o konsultacijama po pitanju globalnih studija koje će se držati ove godine. I ja vam mogu reći da je ta globalna studija vezana uz globalnu reviziju koja će se održati u listopadu vrlo važan trenutak za sve nas jer možemo pogledati kako možemo poboljšati učinkovitost e, naših politika i kako se možemo obhoditi sa novim e, tendencijama. Sa rezolucijom iz 2013. godine smo se posebice usvrnuli na rodno uvjetovano nasilje za nas je vrlo važno pogledati kako zapravo funkcionira cjelokupni sustav Europske unije. Znate da imamo sveobuhvatni pristup Europske unije gdje analiziramo e, kako Europska unija provodi 13.25 i trenutno radimo na tome da žuriramo pokazatelje kako bi poboljšali naše praćenje E, vezano uz program e, za mir i sigurnost. Kada je taj program stvoren prije 15 godina nismo imali pokazatelje koje su pratili rodno uvjetovano naselje. Stoga je to sada jedno područje koje razmatramo, koje mislimo poboljšati Isto tako da naglasimo da u reviziji u listopadu će Španjolska predsjedati Vijećem sigurnosti jednih naroda i Europsko služba djelovanje vrlo naporno radi kako bismo se pobrinuli da se primjenjuje taj novi holistički pristup, da on bude sveobuhvatan te da Europska unija tu što više sudjeluje o tome. Već sam govorila o našem dokumentu, ali dopustite mi da iskoristimo ovu zadnju minutu kako bi spomenula samo dva dokumenta vezano uz politike koje se trenutno pripremaju na razini Europske unije. Oba uzimaju u obzir 20. godišnjicu e, platforme za djelovanje iz Pekinga, ali isto tako i e, program za razvoj nakon 2015. godine. Ta dva dokumenta, kod prvog se radi o akcijskom planu o ljudskim pravima i demokraciji, tu imamo seksualno nasilje u e, zonama sukoba i rodno uvjetovano nasilje, uključujući i provedbu e, europskih smjernica vezanih uz međunarodno humanitarno pravo. To je sve vrlo dobro time obuhvaćeno. Te akcijski plan, to mi očekujemo, će mm, u srpnju usvojiti e, Europsko vijeće. A zatim isto tako imamo drugi dokument koji je trenutno u pripremi nakon zaključka vijeća iz prošle godine, to je akcijski to je plan e, vezan uz e, rodne elemente u e, području razvoja. Trenutno, kako od komisije, tako od visoke predstavnice vidimo opredjeljenost da će to biti novi, snažan dokument gdje ćemo pogledati sve europske vanjske politike i gdje ćemo imati također i vrlo konkretne aktivnosti vezane uz pružanje humanitarne pomoći, a isto tako i vrlo konkretne pokazatelje vezano uz seksualno nasilje u zonama sukoba, što je povezano sa, ovom, sa ovim programom za razdoblje nakon 2015. Dakle, možeš tu sada stati pa ću primiti vaša pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa. Prije nego što otvorimo raspravu, i uzevši u obzir da potpredsjednik mora otići malo ranije, predaću ću prvo riječ potpredsjedniku odbora DEVE kako bi nam on mogao pružiti svoje završno viđanje o nekim od ovih pitanja koje smo spomenuli danas popodne. Hvala. Imam jedno pitanje za gospođu Flori Kufing. Rekli ste da među žrtve trebamo također uključiti i žrtve terorizma. Što po time točno mislite? Želite li da odmah sada odgovorim? Da, u redu. Bilo je taj, to žrtva rodovitog nasilja zbog e, terorističkog napada, nasilja unutar obitelji ili zbog nekog ratnog zločina ili nekog okruženja e, unutar kojeg se odvija rat. To je i dalje zločin kao tako, kao seksualno nasilje. Ono što sam htjela reći, možda nisam bila potpuno jasna, U prošlosti smo se bavili konvencijom iz Ženeve, konvencijom iz Rima i rekli smo da je to ratni zločin. No sada imamo scenarije gdje to više ne, se ne uklapa u taj kontekst. Ako pogledate ISIL, Boko Haram i druge skupine, onda možete primijetiti da se sve više javljaju u slučaju silovanja i rodno uvjetovnog nasilja koje se javlja kao sredstvo za širenje terora. To znači da to trebamo sada uzeti u obzir i to znači da je to sada i još i više zabrinjavajuće jer ne gledamo tko je počinitelj žrtva, gledamo tko su same žrtve, gledamo tko su najranjivije skupine, gledamo tko, koje su to skupine koje najbolje mogu preživjeti i stoga gledamo što možemo učiniti kako bismo pružili pomoć tim ranjivim skupinama, bez obzira o tome tko je počinitelj. Ali sada imamo taj porast, to moramo priznati, Imamo mnoštvo um, raseljenika, kada na primjer govorimo o djevojčicama koje su silovane od Boko Harama, kada se oni vrate u izbjegličke kampove, kada ih se spase, onda vidimo na njima da je to postalo stvarnost koju ne možemo zanijekati. I te smjernice su nažalost sada postale još važnije, to je ono što sam htjela reći. Hvala. Samo da kažem nekoliko riječi. u ime odbora za razvoj mogu reći da jako pozdravljamo vaše doprinose na ovu temu. To je tema koja nam je vrlo važna. Nakon ljeta ćemo u našem odboru raspravljati o reformi same strukture ustroja humanitarne pomoći uzevši u kontekst e, svjetski humanitarni summit koji će se održati u svibnju 2016. godine. I stoga će nam vaši doprinosi biti vrlo korisni i od velike pomoći za rad našeg odbora i stoga vam zahvaljujem. Žao mi je što moramo otići na sastanak jednog drugog odbora i to s mjesta. Hvala ti. U redu, onda možemo sada otvoriti raspravu za pitanja ili primjedbe. Pa ću riječ gospođi Ani Head, našoj izvestiteljici. Tak so mycket. piste eh, Hvala vam lijepa. Da, neobično je da su one osobe kojima je najviše potrebna pomoć, koje su najranjivije e, tijekom ratova, tijekom sukoba, tijekom e, e, kriznih situacija, da su to upravo one osobe koje su sada još i više izložene ovom fenomenu, rodno uvjetovanom nasilju, da su to upravo one osobe koje najviše pate od toga. To je postalo na neki način oružje, oružje koje se vrlo učinkovito koristi u zonama pogođenim sukobima. Govorili smo nedavno i o mineralima oko kojih se vode sukobi u Kongu i tu smo govorili kako se iskorištavaju djevojčice, evo malo prije sam spomenuli i Boko Haram. Kada dođe do sukoba i katastrofa, na primjer nakon poplava ili nakon e, potresa, vidimo da su upravo žene i djevojčice najčešće one koje su izložene nasilju. To se može također povezati i sa financijskom krizom u Europi i tu isto tako možemo uslediti da uvijek najviše od ovog fenomena pate oni koji su najranjiviji. Imala sam nekoliko pitanja, ali zapravo sam već dobila odgovore na velik dio njih, a mislim da i ono što je za nas najvažnije u Europskoj uniji, to da se pobrinemo da naše društvo i naši ljudi koji rade izvan Europe i koji djeluju u takvim konfliktnim područjima, da oni dobiju odgovarajuće školovanje. To smo već i sa panela čuli. Naši stručnjaci, naše osoblje mora dobiti odgovarajuće školovanje. Oni moraju znati kako se mogu dobro boriti protiv rodno uvjetovanog nasilja. Dakle, moramo imati neke zahtjeve vezano uz e, obrazovanje tog osoblja. No isto tako, ja se pitam koje zahtjeve vi imate upućene vladama kada se radi o njihovom radu i o vašem radu na terenu kada se radi o tome da se pokušate boriti protiv rodnovitog naselja. To bi me zanimalo, ali mogu vam sve samo reći da sam vrlo zahvalna vašim doprinosima. Ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava i nadamo se da ćemo u budućnosti moći s vama surađivati. Hvala. Hvala vam, gospođa Neuhl. Hvala vam lijepa. Ja imam jedno konkretno pitanje vezano uz e, počinitelje, ali isto tako vezano uz skupinu žrtava. Što se tiče počinitelja, već smo to više puta čuli. To mogu biti oni koji su agresori, koji se bave ratovanjem u e, sukobima, ali su tako i terorističke skupine. A postoji još jedna skupina počinitelja na koju bi se ja osvrnula, Nazvala bi ih možda muškim e, osobama koje žive u tim izbjegličnim kampovama u kojima se zapravo pruža pomoć. Dakle, na primjer, dolazi do katastrofe, ljudi dođe unutar izbjegličkog kampa kako bi tamo živjeli, bili zaštićeni. I što se događa zatim unutar tog kampa? Tu me zanima kako, kako izgledaju ti počinitelji, kakva je njihova struktura. I zanima me isto tako još jedan korak dalje da pitam jesu li i e, pružatelji pomoći kad kad počinitelji. Jer kad vidimo slučajeve nasilja nad ženama i djevojčica, često čujemo da su i oni koji pruže, pružaju pomoć, e, primjerice učitelji, e, osobe koje su zaposlene u raznim e, institucijama, da i one kad, kad da i te osobe kad kad postanu počinitelji. Stoga me zanima znate li nešto više o tome. A što se tiče skupina žrtava, naravno da postoje žene koje postanu žrtve ovog nasilja u njihovim zemljama e, porijekla, ali zanima me i kako možda pružateljice pomoći mogu postati žrtvama, dakle liječnice, medicinske sestre, humanitarni radni, radnik, radnice koje pružaju pomoć, dolaze zato tamo, ali budući da upadaju zatim tamo u taj sustav, postanu i same žrtvama. Dakle, to bi me još malo zanimalo te skupine počinitelje, skupine žrtava. Hvala lijepa. Gospodin Sebastija ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Moje pitanje je slično ovom pitanju kojeg je upravo postavila gospođa Nojhova. No vrlo je kratko i vrlo je konkretno. Što možemo učiniti kada mi imamo odgovornost za, za to rodno uvjetovano nasilje, kada humanitarna intervencija sama dovede do toga. Nedavno smo saznali da su vojnici Ujedinih naroda prisiljavali žene na prostituciju u područjima gdje su djelovali kad kad su i oni sami oni koji počinjavaju nasilje ili silovanja, što možemo učiniti kako bismo spriječili to prije njihove intervencije, kako ih možemo dobro školovati. Mislim da je to vrlo važno pitanje protiv kojeg se moramo hitno boriti, jer inače možemo izgubiti e, moral u našim e, intervencijama. Mislim da je to vrlo važna tema. Hvala. To je važna tema, imate pravo. A sada predam riječ eh, gospođi Ward. Um, thank you very much. I'm so... Hvala lijepa. Žao mi što nisam bila ovdje tijekom cijele rasprave, no imamo sastanke odbora isto vrijeme, stoga je vrlo teško trčemo ovaj iz dvorane u dvoranu. No ova tema je za mene vrlo važna, a i vaš rad. I zapravo, sasvim slučajno kada sam se prošli tjedan vratila u jedno kraljevstvo, naletila sam na jedan eh, kontakt, jednu osobu koja je prije to radila sa gospođom Shepard koja se radila eh, koja je radila na borbi protiv nasilja nad djevojčicama i, muš, i dječacima i ona je zapravo upravo išla na jednu radionicu školovanja u jednom kraljevstvu kako bi se obučila za osobu koja može raditi sa žrtvama koje su bile eh, podložno takvim nasiljima u zonama sukoba. I stoga mene zanima kako mi zapravo se brinemo o onima koji se pokušavaju brinuti za žrtve. Mi njih izlažemo e, na toj prvoj crti bojišnice, mi sigurno za to izabiramo najbolje osobe, ali mi također imamo odgovornost da se pobrinemo za osobe koje se bave tim situacijama. Ona mi je prije svega htjela reći da je zabrinuta zbog situacije u Siriji i da tamo uopće ne možemo zapravo ući, ne možemo ući u to područje kako bismo e, se pozabavili tom groznom situacijom u kojoj, čujemo, mislim čujemo o tome čak niti izravno nego prikriveno, ali znamo da se sve te grozote događaju i tamo će biti toliko posla koje nam predstoji još mnoštvo godina i na neki način moramo biti spremni na to da se pozvamo sa psihološkim posljedicama e, tih e, onoga što, što je zadesilo te žene. I još samo nekoliko riječi. Da kažem možda nešto o slučajima za koje znamo, ali na koje se nismo osvrnuli. Ja sam napisala pismo visokoj predstavnici o masovnom silovanju u Darforu prošlu jesen. Koliko ja znam, mislim ako nisam dobro vještena, moja da će mi to reći, ali koliko ja znam, još uvijek nismo zaprimili odgovarajući odgovor od agencija što se ovog tiče. Mislim da predugo čekamo kada se nešto dogodilo i kada su mediji o tome izvijestili i to pouzdani mediji, a naše vlasti nam o tome ništa ne kažu. A ja sam zapravo postavila to pitanje zato što me jedna E, izbjeglice su dana za to zamolila u mojoj vlast državi. Mislim da moramo dobiti brže odgovor na to da se ti eventualni počinitelji dovedu pred lice pravde. Mislim da mi kao predstavnici europskih građana, ako nam se postavi tako pitanje, moramo zahtijevati da dobijemo i brzo odgovor. I samo još jedna stvar. Tu se radi o promatračima u jednom kraju su postoje sada određeni pokreti e, među organizacijama koje se bave protiv nasilja nad ženama i djevojčica da e, se govori o tome što mi radimo kao promatrači, da promatrači budu aktivniji. Dakle, kada netko svjedoči nekom činu nasilja nad ženama i djevojčicama, onda se te osobe nazivaju promatračima i često e, je njihov nagon takav da se oni ne žele umiješati, da ne žele djelovati. Ali sada u kraju kraljevstvu pokušavamo tim pokretima osnažiti pomatrače da budu aktivniji, da više izvještavaju o tome. Postoje programi za istraživanje pri sveučilištima, primjerice pri sveučilištu u Darumu, Tu postoji jedan program koji to razmatra, e, koji radi sa organizacijama iz Škotske. I mene zanima kako možemo iskoristiti te programe za istraživanja koje se događaju općenito vezano za ovu temu, kako ih možemo u ovo uključiti jer postoje žene koje su radikalizirane, koje gledaju i vjerojatno znaju svjesne su da se i drugim ženama događaju silovanja u um, zonama sukoba. Dakle, kako možemo bolje koristiti te programe koji se koriste u našim državama. Hvala. Hvala na svim ovim komentarima i pitanjima. Predložila bih da što se tiče odgovora da bi mogli sada predati riječ e, našim četvrgojnicima u obrnutom redoslijedu. Tako da svaki govornik ima na raspolaganju otprilike dvije minute kako bi odgovorio na pitanja i primjedbe koje smo čuli. Pa možemo započeti sa gospođom Živkom Petkovom iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala vam na pitanjima. Možda ću i ja početi u obrnutom redoslijedu, kao prvo sa pitanjem gospođe Ward. Ne znam kako, kakav je ovo slučaj sa visokom predstavnicom, ali ja ću to odmah evo već danas na večer spomenuti kada se vratimo u Europsku službu za vanjsko djelovanje, stoga se nam da ćete uskoro primiti odgovor. Što se tiče pitanja koje je postavio gospodin Sebastija, kad god dođe do slučajeva nasilja unutar naših postrojbi, unutar trupa za provedbu mirovnih misija ili vojnih intervencija, onda je to nešto što E, detaljno istražimo i što se tiče izvještavanja pod rezolucijom e, Vijeća sigurnosti 1325. Ako vidite imamo obvezu o izvješćivanju kako unutar naših misija tako i unutar naših intervencija sop a dakle to e, istražujemo. Ali pitali ste koje je rješenje? Mislim da je jedan vrlo važni element školovanje. No kada se radi o školovanju, tu se radi samo o školovanju prije same provode intervencije, nego se radi o tome da govorimo o konkretnim slučajevima, dakle što to znači, kako se to događa, da imamo dakle preventivni trening, to je vrlo važno. Radili smo i sa e, ženskim predstavnicima koji su dolazili k nama e, na, provođenje školovanja, ali isto tako smo surađivali i sa NATO-om i oni imaju e, slične treninge i možda to mogu povezati i sa pitanjem gospođe Hard o školovanju. Europski kolegi za sigurnost je razmotrio to pitanje kad govorimo o vojnim i o civilnim misijama ZSOP-a, postoji odgovornost školovanja prije samog odlaska na teren, no to je nešto što je u nadležnosti država članica. Sada pokažemo, pokušavamo postići veću dosljednost između tih školovanja. Trenutno imamo na europskoj razini tri paketa školovanja. Imamo naglasak na djeci, na ženama i na ljudskim pravima. I taj paket e, školovanja prije provedbe misije je nešto što dijele sve države članice. Također imamo i jednu švedsku akademiju koja je vrlo aktivna i ona održava poseban trening o pitanjima e, rodne jednakosti i o rezoluciji 1325. Evo mislim da je to sve. Hvala lijepo. Sada riječ dajem gospođi svjetska Teneker i unpf da, hvala. I ja bih vrlo kratko odgovorila na pitanje gospodina Sebastijana. Uvijek je to pravi rizik da dakle pripadnici mirovnih snaga ili neke vojnih jedinica koje su čak raspoređene u okviru mirovnih akcija postanu počinitelji i vi ste ispravo govorili o tome da može doći do nekakvih internih previda i o kojima će se sad ovog tjedna razgovarati koje su došle, koje su dogodile među mirovnjacima u Nigeriji i to je potpuno neprihvatljivo, slažemo se, ali slažem se i sa gospođom Petkovom, jako je važna edukacija i trening za to, ali osim toga vrlo jasna pravila ponašanja, zatim mehanizam izvješćivanja, nadzora i dojavljivanja kao i brzog brzog postupanja prema takvim mogućim počiniteljima, posebno iz tih redova mirotvoraca. Hvala lijepo. A sada gospođa Florika Finkhoer ima riječ. Izvolite. Hvala. Što se tiče pitanja nekažnjivosti o kojem su mnogi od vas govorili, dakle iz perspektive humanitarne, što možemo učiniti? Prvo jasno progovoriti o tome jer mi se nakon toga zapravo ne bavimo više političkim aspektima nego humanitarnim, prema tome naša dužnost je da se bavimo posljedicama. Naravno, pitanje je u kojoj mjeri možemo sa našim akterima iz Europske unije u suradnji djelovati preventivno i kako možemo zapravo našim misije upisati u sadržaj naših misija dodati upravo ovo da se ojačaju ovi preventivni mehanizmi odnosno instrumenti koji će nam pomoći kad dođe do takvog jednog nedjela drugim riječima izvješćivanje jačim nadzor i tako dalje i to je ono što mi želimo s našeg aspekta, kako bi utjecali na čitav tijek tih mogućih događanja. Zatim pitanje da li činimo razliku između žrtava i počinitelja. Zapravo ne. Naravno, ja vam dajem ovdje sve samo u obliku nekakvih kratkih kratkih e, napomena, ali gledajte, obitelji u kući, sve obiteljskog nasilja, različiti primjeri prinudne prostitucije i tako dalje, zlostavljanje i tako dalje. To sve uvijek različito ovisno o kontekstu. Mi onda se ne bavimo razlozima, nego posljedicama prvenstveno i gledamo ko je tu najranjiviji i gledamo naravno prvenstveno na to ko je žrtva i ne pravimo razliku da li je recimo to bila muška ili ženska žrtva, odrasla ili dijete. Među, gledamo naravno tko je više izložen riziku nasilja, kod koga je povećan taj rizik, ako ćemo mi ublažiti recimo taj e, rizike, smanjiti te rizike kod različitih najizloženih, najvulnerabilnijih skupina. Naravno, kao što sam već rekla, kad kada onda pritom primjenjujemo vrlo ciljane akcije, a kad kada naš generalni pristup. Ali i kod tog našeg općenitog pristupa isto tako imamo te specifične markere za rizičnost, koliko je ko izložen i kako ćemo se onda ponašati prema ovima koji su pojačano ranjivi na tako nasilje. Zatim, mi vodimo u ime Europske unije i našeg službe za vanjsko djelovanje, e, dijalog sa različitim UN-ovim agencijama i nadležnim tijelima. I tu nastupamo u Evropske unije, znamo da tu postoji jedna tolerancija ravna nuli kod njih prema takvoj vrsti nasilja. I mi pokušavamo onda i kad dođemo na teren vidjeti kako se primjenjuju svi ovi dogovori, ove odluke i napokon postojeći sistem pravila. Zadnje vaše pitanje je bilo kako to da je svijet postao tako opasan, ne samo za sve, nego posebno uključivo i humanitarnim radnicima. Dakle, čitavo to pitanje pristupa, zaštite, poštovanja, poštivanja statusa ili rada humanitaraca, to je vrlo često upitno, naime vrlo često se ne poštuje, ne krši upravo. I to ne samo od strane različitih naoružanih frakcija ili takve vrste počinitelja, nego čak vrlo često od same strane vlada zemalja umješanih u različite sukobe kojima trebaju mirovnjaci, kojima trebaju humanitarci, koje onda ne poštuju zapravo status humanitarnih djelatnika tamo. Prema tome mislimo da tu trebaju svi partneri sudjelovati, a mi smo donatori brinemo se za naše partnere, ali vidimo da je sve teže dobiti pristup, zadržati pristup na terenu i osigurati neki status i sigurnost ljudima koji tamo djeluje. Ali mi imamo partnere na terenu koji isto tako često i po cijenu ugroženosti ili rizika po vlastiti život pomažu i pomažu našim humanitarcima da svakodnevno obavljaju svoje dužnosti. Ja mislim to je uglavnom ono što sam željela reći. Hvala lijepo. na kraju gospođa Gwen Lewis. E, ja bih se iz samo da se vratim na neke stvari koje su ovdje već iznesene, ali da naglasimo. Kod svakog sukoba imamo, u svakom sukobu imamo različite skupine, imamo različite tipove i preživjelih i različito zapravo, da kažemo, rating e, onih koji su ranjivi i različitih povreda do kojih dolazi ali mi moramo naravno pogledati kako je, u kom smislu i koliko ko ranjiv i tu pružiti naše usluge i zaštitu. Tu spominjem i okvir e, operativni za UN-ovih e, agencija kojima se treba spriječiti posebno seksualno zlostavljanje koje na čoj izradi su radili mnogi svjetski NGO-vi a primjenjuju ga upravo naši djelatnici na terenu, naši mirovnici, a mirovnjaci i humanitarci koji trebaju koji su povezani sa ovim smjernicama o kojima govorimo, ali svaka agencija koja djeluje na terenu je odgovorna da primjeni taj pravni okvir kojim se žele spriječiti takvo zlostavljanje. Inače, to je jedna vrlo, vrlo aktivne su skupine koje rade na implementaciji tog okvira i UNDS je zadužen za sigurnost na inače svim terenima na kojima mi radimo. I mislimo da je i namjera upravo tih e, smjernica o kojima govorimo da svi snose odgovornost bez obzira gdje rade na terenu i UN-ove i EU-ove snage kako bi se provodile ove smjernice i naš zapravo regulatorni okvir kako bi se upravo povećala sigurnost i spriječila takva daljnja kršenja. Mislim da je u odnosu na ono što mi pokušamo promovirati potpuno jasna filozofija koja se iza toga skriva, koje ideje želimo oživjeti i na terenu mnogi naši partneri pomažu, ali pristup na terenu je isto veliki izazov, ali zato isto tako imamo jedan jako važan, substancijalan i jedan veliki program kojim želimo pružiti zaštitu. I onim najranjivijim žrtvama, dakle iz tih krugova koje obično dolaze iz tih skupina najranjivijih. Hvala lijepo. Hvala, zahvala bih svim našim govornicima. Ovo je rasprava koju ćemo nastaviti našem odboru. Ali zaključak koji iz toga možemo za sada izvući koliko je važno planiranje i koordiniranje kao i procjena i nadzor ovih vrlo praktičnih smjernica i njihovog provođenja na terenu, jer bitno je da procijenimo onda kako se one poštuju i to ne, govoreći, ne govorimo samo o seksualnom nasilju, nego o nasilju koje čak ne mora biti ni rodno ograničeno i u svim područjima. I moramo se pritom uskladiti sa različitim realnostima i različitim sektorima koji su to involvirani. A jedna od važnih tema ovoj raspravi je bila da je dio strategije i vidjeti koje su to konkretno skupine najviše izložene riziku, posebno žena. A, mislim, još jedan put vam želim zahvaliti na vašim zanimljivim i dobrim doprinosima ovoj raspravi, koju, kao što sam rekla uvodno, e, ćemo nastaviti u našem odboru. Hvala vam. Muito bem. passamos Dobro. Idemo nastaviti sad sa točkom dnevnog reda broj 8. Riječ je o raspravi o proračunu za 2016. i mandatu za trijalog. Ovaj odbor je odlučio izraditi mišljenje za izvješće u odboru za proračun koje bi se odnosilo na mandat za trijalog u vezi proračuna za 2016. Izvješće će sastaviti gospođa, dakle izvjestiteljica gospođa Barbara Matera. O nacrtu tog izvješća smo već 7. svibnja u našem odboru FAM razgovarali. a Amandmanije su dostavljeni do 18.5. Članovi našeg odbora e, predstavili su 11 amandmana. A ono što ćemo sad raditi je rasprava o tim amandmanima. Glasovanje u odboru će se održati sutra. Gospođa Matera nije mogla biti s nama, pa će ju zamijeniti gospođa Petir Gospođa Marijana Petir će govoriti u ime gospođe Matere. Željela bih u početku ispričati gospođu Materu koja nije u mogućnosti e, biti ovdje zbog zdravstvenih razloga i u njeno ime ću iznijeti nekoliko napomena vezano uz ovo izvješće. E, samo 11 amandmana je e, uloženo od strane uvaženih članova i članica ovog odbora imajui u vidu da e, dokument koji je komisija pripremila a vezano uz prioritete za proračun e, ne u uravnoteene elemente e, ravnopravnosti spolova gospoa matera iz tog razloga izražava aljenje i poziva sve lanove i članice odbora da zajedno s njom grade efektivnu strategiju koja e u budunosti u okviru nekih budućih proračuna uzeti u obzir upravo ravnopravnost spolova. također e, ona napominje da e, ona osobno i epp grupa žele povećati reference u okviru proračuna koje će e, biti u vezi sa pitanjima žena i ravnopravnošću spolova i iz tog razloga gospođa matera E, podržava gotovo sve amandmane koji su uloženi u ime različitih političkih grupa. E, s druge strane e, gospođa matera ne može poduprijeti amandman zastupnice bjork riječ je o amandmanu broj deset ona cijeni doprinos gospođe bjork i političke grupe gue koja je dostavila amandman no smatra da taj amandman broj ten ide e, predaleko i da nije e, prikladan. naime taj amandman poziva zemlje da e, i europsku uniju da smanje izdatke za vojsku s tim da naravno treba napomenuti da europska unija uope nema posvećen proračun za troškove vojske tako da je ustvari taj amandman sam u sebi u svojoj biti potpuno e, promašen. E, isto tako gospođa bjork poziva da se e, troškovi za vojsku preusmjere za seksualna i reproduktivna prava što nama također unutar epp grupe nije prihvatljivo. osim toga kao što sam u prethodnoj rečenici navela nije niti moguće jer europska unija nema proračun za vojsku zbog toga gospođa matera e, poziva članove i članice odbora da odbiju amandman e, ten i e, da glasaju u korist ovog izvješća koje je ona pripremila. hvala lijepo. Pa- hvala lijepo. sada Riječ dajem gospođi Rajtke iz e, Zelenih. Hvala lijepa. Ja ovdje mijenjam kolegicu Monikova, neko, nije mogla biti s nama nažalost, ali mi je dala nekoliko točaka koje trebam iznijeti. Prvo, isto tako u ime gospođe Vana, trebam zahvaliti izvjestiteljici na mišljenju. Mislimo da je to sjajna osnova za daljnje rasprave. Postoje dvije stvari koje je gospođa Vana htjela u raspravi posebno istaknuti. Prvo, da se u mišljenju kako je sada prezentirano, fokus stavlja na nasilje prema ženama, ono je apsolutno gurnuto u prioritete što mi kao zeleni jasno podupiremo jer nasilje prema ženama i treba biti jasan prioritet ali jedna od stvari koju bi ona volila da se ovdje spomene posebno, a to je gospodarska situacija, mogućnost zarađivanja, financijskih položaj žena i njihovo osnaživanje to njihovog financijskog položaja. Isto tako mislimo da to treba rasvijetliti i sa proračunskog aspekta, a da se pritom mi ne želimo smanjiti prioritet nasilja prema žena, nego želimo ga proširiti upravo i na taj financijski element, kako tu stoje. Druga stvar je amandman drugi, kojem je željela ojačati ulogu javnih službi za žene i to i u smislu zapošljavanja jer e, upravo nije proporcionalni odnos koliko žena radi u javnim službama u odnosu na privatno gospodarstvo, ali E, to je bitno za žene, ali bojimo se da način na koji je ovaj tekst preveden i kako je to e, u ovom tekstu zapravo artikulirano i kako je to tu formulirano da se krivo ne bi shvatilo jer mi ne želimo da bude loše ispadne što žene rade dobrim dijelom u javnim službama ali to je dobro, ali naravno treba paziti i na drugi sektor. Dakle, mislimo da tu treba malo možda izbalansirati tu formulaciju, a mislim to smatram izvjestitelj u sjeni iz našeg kluba zastupnika. Ali to bi uglavnom bilo to. Hvala lijepo. A sada izvjestiteljici iz smjene u ime socijaldemokrata gospođa Borzan ima riječ. E, smatram da je osnaživanje žena e, e, da je kada je u pitanju osnaživanje žena ključno raditi na njihovoj ekonomskoj jednakosti obrazovanju razvijanju socijalne mreže kako bi im se pomoglo uskladiti privatni i poslovni život svi znamo koliko je to važno. većina predloženih projekata teži upravo ovim ciljevima. klub zastupnika socijaldemokrata podržat će većinu amandmana i ja bih se željela zahvaliti izvjestiteljici koja nažalost nije tu ali pretpostavljam da će biti prenešeno e, imali smo odličnu suradnju te hvala također i osoblju iz sekretarijata. E, smatram da ćemo usuglašenim e, pristupom osigurati snažniju poziciju kada dođe do izglasavanja budžeta. hvala lijepo. Hvala, gospođo Borzan. A ja ću govoriti sad u ime svog kluba zastupnika, budući da naš e, izvjestitelj u Sjeni nije prisutan. Dakle, očito je da Evropska unija nema svoje vojne snage, ali ima jako velike troškove kad se govori o koordinaciji E, oružanih snaga zemalja članica i njihovom sudjelovanju u vanjskim službi, vanjskim akcijama. Naravno, europski proračun podupire našu europsku službu za vanjsko djelovanje, kao što smo vidjeli i sa ovog sastanka i kao što znamo inače. I znamo da ono što mi predlažemo, to je, jedna, to je da kažemo jedna politička opcija, da se eventualno ta sredstva malo drugčije rasporede i da se jedan dobar dio tih sredstava koji odlaze na koordinaciju vojnih snaga i različite takve akcije potroše više na zapravo ravnopravnost spolova, odnosno na e, da kažemo rodno osvještene politike u različitim sektorima. I to bi bio sukus dijela amandmana koji su ovdje predočeni. Hvala lijepo. Ako nemamo daljnjih javljanja za riječ, ja bih pitala da li gospođa Petir ponovno želi uzeti riječ. Ne. Dobro, onda hvala lijepo. Onda bi time raspravu o amandmanima dovršili. A sada možemo preći na desetu točku dnevnog reda. To je strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014. do 2020. I to je mišljenje za odbor za zapošljavanje koje piše izvješće i sastavlja izvješće na vlastitu inicijativu. I za sad u trenutku već imamo nacrt izvjestiti izvješća od izvjestiteljice iz redova socijaldemokrata Biljane Borzan. Prema tome danas e, smo predvidjeli prvu razmjenu mišljenja o nacrtu teksta i riječ dajem odmah gospođi Borzan. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. E, drage kolegice i kolege, drago mi je da danas imamo ovu raspravu jer smatram da se radi o vrlo važnoj stvari, odnosno važnom problemu na tržištu rada E, ja sam inače kroz svoje profesionalno iskustvo kao specijalista medicine rada e, imala priliku vidjeti kako rad u lošim uvjetima može utjecati na zdravlje e, opće i psihičko zdravlje pojedinca nejednakosti na radnom mjestu proizlaze iz uvjeta rada i fizionomije žena ali se i u zdravstvenom smislu značajno nadovezuju i na obveze koje žene imaju kod kuće dakle njihovo radno vrijeme ne završava e, odlaskom s posla kući nego se nastavlja samo u jednom drugom obliku e, nekoliko je važnih elemenata na koje sam htjela ukazati ovim mišljenjem prvi je naravno povlačenje direktive o porodiljnom dopustu drugi je izloženost otrovnim kemikalijama na radnom mjestu koja posebno šteti u trudnoći i za koju komisija još nije e, postavila gornju granicu. spomenuta kombinacija zahtjevne uloge e, u privatnom životu i u poslovnom često uzrokuje mišićno koštana oboljenja mislim da to većina žena jako dobro zna i osjeća. naravno e, zbog ograničenja dužine teksta nisam uspjela obuhvatiti sve elemente koje sam htjela da ovakvo jedno mišljenje sadrži ali ću staviti niz amandmana te se veselim vašim e, doprinosima. E, prije svega planiram adresirati žene koje rade u privatnom prostoru klijenata te migrantice koje su izložene velikoj količini stresa i maltretiranja. potrebno je ukazati i na seksualno uznemiravanje žena te na stres koji proživljavaju zbog ugovora sa skraćenim radnim vremenom i nižom plaćom u odnosu na muške kolege naglasit ću i važnost uplate doprinosa kako bi u starijoj dobi e, žene mogle imati adekvatnu zdravstvenu skrb e, isto tako važno je napomenuti razlike među državama članicama u kvaliteti zdravstvene skrbi i uvjetima rada pa samim tim i time povezanim oboljenjima u odboru e, za javno zdravstvo sam također član i u interesnoj sam grupi za jednak pristup pacijenata zdravstvu E, potreba za ujednačenim zdravstvom na razini europske unije najbolje se vidi u razlikama u očekivanoj životnoj dobi pojedinim državama članicama a e, još je šokantnija kada uzmemo u obzir i rodnu dimenziju. evo zasad toliko i još jedanput ponavljam veselim se doprinosu svih e, kolegica i kolega kako bi ovo, ovo mišljenje imalo što bolji krajnji izgled. hvala. E Hvala. Gospođo izvjestiteljice, mislim da se nitko nije javio za riječ. Ali što se tiče GUE-a NGL-a, ja sam izvjestiteljica u Sjeni pa bih htjela dati nekoliko komentara što se tiče ovog e, izvješća. Mi se slažimo što se tiče temeljnih ideja ovog mišljenja. Slažemo se 100% sa onime što piše u ovom mišljenju. Ali nemamo dovoljno prostora kako bismo sada produbili te teme. U svakom slučaju, e, zahvaljujući predstavljanju amandmana, moći ćemo ipak produbiti saznanja o ovom mišljenju. Postoji jedan aspekt koji je po našem sudu zabrinjavajući. To je povećanja E, psihosocijalnog rizika na radnom mjestu. Radi se o povećanju broja slučajeva vezanih uz mentalno zdravlje. Posebice što se tiče radnica u kontekstu u kojem je stopa nezaposlenosti jako velika. I postoje i e, maltretiranja na psihičkoj razini, poslodavci vrše pritisak na žene, sve je veća količina e, posla koje se treba odraditi jer je nezaposlenost velika. Pa postoje neki dodatni faktori zbog kojih žene se nalaze u teškim okolnostima koje prije nisu postojale. Provedene su razne studije, objavljeni su rezultati i sada se smatra da je problem mentalnog zdravlja nešto što se pogoršava. Nemamo politike prevencije, nemamo politike djelovanja na radnom mjestu kako bismo uočili problem u ranoj fazi i kako bismo taj problem riješili na samom početku. Dakle, e, trebamo suzbiti razvoj ovakvih bolesti i zato ćemo trebati djelovati na vrlo konkretan način. S druge strane postoji problem e, određivanja radnog vremena. Za nas je jako važno odrediti to pitanje. Mi ne želimo e, da dođe do popuštanja u pogledu određivanja pravila o radnom vremenu tu e, se radi i o intenzitetu posla koji utječe na zdravlje. To smo vidjeli u svim našim izvješćima u vezi s ovom temom. U e, pasusu četvrtom govori se o e, obrazovanju inspektora rada i o osobama zaduženim za sigurnost. Po našem sudu ovako obrazovanje je ključno a ključno je što se tiče pitanja rodne ravnopravnosti. Trebamo imati predstavnike koji se bave zdravljem i inspektore rada. Ali zapravo u stvarnosti imamo neke institucije koje trebaju provoditi inspekcije, ali i oni sami e, daju otkaz nekim svojim zaposlenicima. Dakle, u državama članicama više ne postoji prava zaštita. Trebali bismo ipak ojačati ovakva pravila zbog toga što postoje opravdane zaprinutosti. Mi ćemo predstaviti amandmane u tom smislu nadamo se da ćemo moći surađivati. Gospođo Mudi, izvolite. Hvala. Samo bih htjela ponovno dati podršku onome što je rečeno ne radi se samo da trebamo imati e, predstavnike na državnoj razini, nego moramo imati sindikalne povjerenike. Oni također se moraju baviti ovim pitanjem, to je ključno. Želim također dati podršku prijedlozima. Ja sam svakako za sve ove prijedloge. Posebice podržavam dva pitanja. E, rad u smjenama i noćni rad pogotovo što se tiče žena i e, implikacije za zdravlje i sigurnost. Postoji i sve više žena koje rade u podmakloj dobi zato što nemaju prikladnu mirovinu. To ima i utjecaj na njihovo zdravlje i zato e, vjerojatno odlaze u mirovinu kasnije od predviđenog. To je svakako implikacija vezana uz rodnu dimenziju, ali mislim da ste odlično odradili posao i ja sam dala svoj doprinos koliko god sam to mogla e, učiniti. Hvala. Zahvaljujem. Gospođo Petir, izvolite. Hvala lijepo. Htjela bih samo reći da je kolegica Borzan e, prepoznala većinu važnih problema. E, čestitam na trudu koji je uložila. E, posebno bih voljela istaknuti, to ću izraziti kroz amandman, važnost prepoznavanja direktive o radnom vremenu koja je sad u pregovorima, ali čini mi se da i u ovakvom jednom mišljenju to mora biti istaknuto posebno kad govorimo o ženama koje rade u uslužnom sektoru koje rade i po tri tjedna bez prekida nemaju niti jedan slobodan dan nemaju vremena za sebe niti imaju vremena e, za svoje obitelji ne moramo tome dodavati da su uglavnom e, potplaćene i da većina njih počinje raditi sa šesnaest ili osamnaest godina što znači da kad dođu u neku svoju zrelu životnu dob već su toliko e, zdravstveno i fizički E, loše e, da mi se čini važnim to istaknuti upravo e, kao specifičnost u jednom ovakvom mišljenju i izvješću pa ću stoga i podnijeti amandman. Hvala lijepo. Hvala. Dajem riječ izvjestiteljici ako se slaže s time kako bi zaključila raspravu. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Ehm, ja se zahvaljujem svim e, kolegicama koje su izrekle prijedloge, slažem se s njima i znamo da su ovakvi prijedlozi mišljenja u biti samo jedan kostur na koji onda se može nadograđivati građa e, kroz amandmane što god netko misli da treba dodati i e, ovo što je izrečeno tu apsolutno se slažem a nadam se i da će još neke kolegice i kolege dati svoj doprinos koji danas nisu ovdje s nama ali kroz pisane amandmane. E, vjerujem da ćemo zajedničkim radom napraviti jedno dobro mišljenje koje će pomoći kolegama u odboru za zapošljavanje i samo još kratko dakle rok za amandmane je 22. lipnja u podne prema sadašnjem rasporedu i evo pozivam vas da se uključite. Hvala. Hvala tajništvo vas želi obavijestiti da je rok za podnošenje amandmana 22.6.17 17 sati. A sada možemo zaključiti naš sastanak. Sutra ujutro imamo sastanak koji započinje u 10 sati, prije toga imamo sastanak koordinatora u 9 sati. Zahvaljujem svima i zahvaljujem i prevoditeljima. Hvala.